Dear colleagues. Dragi kolege, vrijeme je da započnemo. Danas mi je jako drago što mogu e, pozdraviti sve vas na ovo javno saslušanje vezano za ispitivanje emisije o stvarnim uvjetima vožnje. Posebno bih želio pozdraviti e, govornike koji će nam se pridružiti i koje predstavljaju industriju, potrošače i civilno društvo. Moći će nam pružiti jako mnogo različitih perspektiva vezano za tehnički i e, politički e, složeno pitanje. Danas ćemo podijeliti ovo saslušanje u e, dva zasjedanja. Govornici u prvom zasjedanju će nam e, reći koji je e, zatečeno stanje vezano za ispitivanje misije u stvarnim uvjetima vožnje, a u drugom dijelu ćemo govoriti o perspektivima e, predstavnika različitih skupina dionika. Moći ćete postavljati pitanja u postupku spontanog javljanja, međutim ja predlažem zbog vremena da e, imamo samo jedno, takav, jedan takav postupak spontanog javljanja kako bi veliki broj e, zastupnika i članova odbora mogao postaviti pitanje e, panelistima iz prvog ili drugog dijela. Danas članovi odbora ENVI će zaista imati važnu ulogu e, nadgledanja vezano za e, zakonodavni e, paket koji komisija uspostavlja za ispitivanje emisije u stvarnim uvjetima vožnje. Isto tako članovi odbora sa sudjeluju u institucionalnim pregovorima vezano za emisije zagađenja iz vozila. Dakle, to bi trebao biti informativni doprinos našem sljedećem radu na ovim ispitivanju emisije o stvarnim uvjetima vožnje. A sada bih e, dao riječ prvim e, govornicima koji će nam dati e, pregled stanja vezanog za ispitivanja, takozvani RDE ispitivanja. E, dakle, e, sada ćemo dati riječi e, iz, osobi iz Instituta za energiju i promet. Imate riječ, 10 minuta. Honorable members of the parliament. Dragi članovi odbora, zastupnici u parlamentu, hvala što ste nas pozvali ovdje vezano za znanstvene i tehničke aspekte Eh, ispitivanja emisija u stvarnim uvjetima vožnje. Ovdje sam kao predstavnik zajedničkog centra za ispitivanja eh, Instituta za energiju i eh, promet. Ja sam šef ove jedinice za promet. to je uvijek ista stvar. Mi znanstvenici imamo problema sa tehnologijom. Mi smo e, znanstvena i tehnička služba u Europskoj komisiji koja daje stručnu potporu izradi politika na razini Europske unije, ali isto tako radimo na međunarodnim pitanjima, na tehničkim propisima vezanim za e, sektor prometa. RC se sastoji od sedam instituta. Ovih sedam instituta se nalaze, kao što vidite na ovoj karti, u pet različitih e, mjesta u Europi, a imamo i sjedište ovdje u Briselu. U našem radu mi ne odgovaramo samo na zahtjeve e, općih uprava koje izrađuju politike, nego imamo i vlastite znanstvene i tehničke inicijative i znanstvene programe istraživanja e, vezane za e, izvoženje naših, našeg znanja. Radimo s akademijom, industrijom, tehničkim službama kako bismo uključili što veću zajednicu dionika. E, JRC je e, već 15 godina ključni doprinositelj e, razvoju zakonodavstva vezanom za emisije. Moja jedinica radi već nekoliko godina na ispitivanju automobila, teških vozila, strojeva, ne, ne cestovnih strojeva i interoperabilnost električnih vozila. U našem radu mi se usredotočujemo na razvoju e, ispitivanja i razvoju instrumenata. Dakle, mi ne razvijamo naše vlastite tehnologije i instrumente, nego dajemo smjernice za moguće pozitivne izmjene tih e, instrumenata. Isto tako pokušavamo širiti najbolje prakse kada se radi o ispitivanju ili u laboratoriju ili na cesti. Naši znanstvenici su priznati diljem svijeta i e, surađuju diljem svijeta sa NFL-om, sa laboratorijom, e, isto tako u Japanu i e, s laboratorijem e, kineske vlade. Ispričavam se zbog ovoga slajda, nisam znao kako je veliki ovdje zaslon, međutim imate to i na papiru. Dakle, to je rad koji smo provodili u različitim e, se, e, sektorima e, laganih vozila, osobnih vozila, motocikala, isto tako stroje, necestovnih strojeva i strojeva. Dakle, ne radimo samo na e, sredstvima prometa, prometnim sredstvima, nego isto tako gledamo na učinak potrošnje. Dakle, ne radimo samo na emisije onečišćivača, nego i CO2 emisije, a što je ekvivalent e, potrošnji goriva. E, zato podržavamo opću upravu za klimu i razvoju tehnologije da se sve ispituje u stvarnim uvjetima vožnje i te tehnologije ne pokazuju korist e, u testovnom ciklusu. Dakle, e, to su razne e, inovacije koje vidite na gornjoj, u gornjem stupcu. Isto tako podržavamo opću upravu klima na, vezano za potrošnju CO2 u teškim, kamionima, u teškim kamionima. Isto tako na ljevoj strani Vidjete vela 1, 2, 3 do 7. Vela znači laboratori za, e, za ispitivanje emisija. To su naši laboratori koji ovdje završavaju e, sa 7. Međutim, Isto tako testiramo elektromagnetsku kompatibilnost električkih vozila, e, hibridnih vozila. Imamo još dva laboratorija za ispitivanje i zato se oni zovu VELA 8 i 9. Sada idemo na e, ove ispitivanje misije o stvarnim uvjetima e, vožnje. Dakle, naše testiranje je započelo 2004. sa teškim vozilima. Imamo prijenosne mjerače onečišćenja, takozvane PEMS, e, sa kamionima. Proveli smo jedno tesno, te, tesnu vožnju Vozili smo od Marimora, Baribora do Barcelone i natrag i mjerili smo cijelo vrijeme, e, sekundu po sekundu, onečišćenje emisije i, e, emisija i e, potrošnju goriva kamiona i to je bila naša baza za testiranje teških vozila. E, to je bilo u skladu sa uredbom 582 kroz 2011. i to 2011. godine. Dakle, kada smo vidjeli kako to funkcionira na kamionima, što je lako, pokušali smo koristiti istu tu tehnologiju e, za mjerenje na, za osobna vozila. To smo započeli 2007. godine Prvo smo pokušali sa e, malim kombijima, odnosno minivans, e, koji je lako e, instalirati opremu, jer je u malim osobnim vozilima dosta teško instalirati tu opremu, teže nego u kamionima ili kombijima. 2008. smo koristili tu opremu i za necestovna vozila zato što smo pokušali istu metodologiju primijeniti koju smo koristili za e, kamione, a od 2015. godine koristimo prijenosne e, sustave, dakle mini sustave koji nisu e, sukladni standardnim sustavima za motocikle i mopede. Vidite ovdje na slajdovima u sredini to veliko vozilo Dakle, e, on prolazi isti e, sustav mjerenja e, emisija. Sa desne imate malo više, s desne strane imate malo više prostora, ali vidite ovdje da se može to montirati i na motociklu. Sada dolazimo na povijest e, samog ispitivanja. Kao što sam rekao, započeli smo prvo s cestovnim vozilima, sa malim kombijima, a nakon toga sa osobnim vozilima. 2007. E, smo pokušali otkriti je li moguće sličnu metodologiju primijeniti dakle sličnu koju smo već koristili za e, teška vozila i kamione, da li to možemo primijeniti i na laka vozila i ako je to moguće da onda to izmjerimo, da izmjerimo emisije automobila na cesti. S praktične strane je to bilo dosta teško Pokušali smo pronaći neka rješenja za manje probleme, kako na najbolji način e, uskladiti tu opremu, jer morate nositi e, određene kalibracijske uređaje. Tu postoji i aspekt e, sigurnosti. Imate i određene linije koje izlaze iz ispušne cijevi i koje onda ulaze u automobil sve više smo postali upoznati sa e, ispitivanjem vozila, to smo radili nasumično na temelju e, ugovora. 12 e, osobnih vozila smo testirati između 2007. i 2010. Šest je bilo dizel automobila, a šest je bilo automobila na benzin. Željeli smo vidjeti koji postotak poboljšanja e, vezano za ovo lab testiranje je vezano za emisije i e, što onda znači to za e, poboljšanje u stvarnim uvjetima vožnje. U studenom 2010. JRC je predstavio rezultate, a na kasnijem slajdu ćete vidjeti da je problem nastao sa dizel emisijama dušikovog oksida. 2011. je započela radna skupina za e, ispitivanje emisije o stvarnim uvjetima vožnje. 2011. i 2012. E, e, procijenjeno je četiri kandidatna postupka, postupka kandidata. Dakle, imali smo nasumične cikluse ispitivanja E, isto modeliranje emisija i zaključeno je da trebamo nastaviti sa dubinskom evaluaciju mogućnosti 2 i 3, dakle tih e, nasumičnih ciklusa i PEMS ciklusa. 2013. do 2014. do 14. E, je nastavio razvoj tih PEMS-ova na testiranje, odnosno ispitivanje vozila u vožnji. Ovdje smo predstavili rezultate, teško je vidjeti, ali na možda ćete to bolje vidjeti na e, papirnatom e. E, kao što vidite na početku imate automobile sa Euro 3 Euro 4, većina je Euro 5 i samo jedan automobil Euro 6 jer je to bio jedini koji smo mogli dobiti u tom trenutku. Kao što vidite, crveni stupci su e, ograničenja, zakonodavna ograničenja za emisije i vidite da crne, e, crni stupci su ispitivanje na u stvarnim uvjetima vožnje sa dizel vozilima. Kao što vidite, niže crvene, crveni stupci pokazuju da e, benzinski automobili na benzin ostaju ispod ove crvene linije emisija i na cesti. Dakle, to je bio početak e, našeg postupka ispitivanja emisija u stvarnim uvjetima vožnje. Gdje se sad nalazimo? E, imamo prvi paket RDE, e, dakle on je e, izašao u svibnju 2015. i drugi paket u listopadu 2015. Dakle tu imamo dalje, uvjete ispitivanja, analiza podataka, E, iz velikih sustava s lijeve strane vidite da smo prešli na manje sustave u sredini i jedan vanjski sustav s desne strane koji uopće ne koristi unutrašnji prostor vozila. Što će se dogoditi u budućnosti? Imamo još dva paketa, jedan, e, to je treći, izlazi u 2016. godine, dakle to je jedan e, postupak ispitivanja hladnog starta Dakle, e, isto tako e, e, ispitivanje hibridnih vozila i mjerenje čestica. Sa, tijekom 2016. i 2017. predviđamo isto tako revidirati postupak ispitivanja emisija o stvarnim uvjetima vožnje. Ovo je još jedan primjer da pokažemo e, rad e, u ERC-u, dakle e, kako mi to testiramo. To je rad koji sada provodimo, dakle mjerimo broj čestica različitim vozilima i u stvarnim uvjetima vožnje. Koristimo i prijenosne mjerače onečišćenja i kao što vidite imamo veliku raznolikost raznih ispitivanja u laboratoriju i izvan laboratorija. Hvala vam lijepa na pozornosti i hvala što ste mi dali priliku da ovdje vam ovo predstavim. Hvala. Hvala. Sad bih odmah dao riječ gospodinu Jurgenu Veću, e, e, ravnatelju instituta Deutsche Umwelthilfe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 E, također i Europskog e, ureda za zaštitu okoliša. Mi već dugi niz godina e, se bavimo temom pročišćavanja ispušnih plinova cestovnih vozila. Za nas kao i mnoge druge stručnjake je ovaj aktualni skandal vezan za dizelova vozila Zapravo, to za nas ni, u kojem slučaju nije iznenađenje. Već 2007. godine smo na otvaranju međunarodnog automobilskog sajma primijetili na koji način se u laboratorijskim uvjetima ispituju e, emisije kako bi ispunjavale sve e, zadane uvjete. Mi smo e, tada kontinuirano informirali i nadležna tijela o kršenju propisa. Primjerice 11.2.2011. godine, dakle prije točno pet godina i jedno tjedna, mi smo informirali Njemačko ministarstvo prometa i to detaljno o tome kakva ispitivanja postoje e, kada je riječ o mjerenju emisija e, Volkswagen Passata e, i na koji se ilegalni trikovi koriste kako bi se frizirali sami rezultate. Potom Naravno, to nima nikakve rezultate. Mi smo predstavili i naše rezultate gdje emisije BMW su znatno više od propisani. No, ni to nije dovelo do istraživanja nadležnih tijela. Mi danas imamo 607 puta više emisije dužikovih oksida nego što je to propisano. I imamo znatno, e, znatna prekoračenja e, dušikovog dioksida i u posljednjih pet mjeseci Deutsche Umwelthilfe je provjela ispitivanje emisija na Renault, e, Safiri, bmw i Mercedes C klasi, te također SV 500 E, X, dakle imali smo japanska poduzeća, Nissan General Motors, obuhvatili smo i e, francusku firmu Renault, talijanski Fiat, njemački Mercedes, Opel i BMW. E, dakle, ta ispitivanja su pokazala da dolazi do tolikih odstupanja od propisanih normi, čak 25 puta veće emisije. Mi smo utvrdili da do veljače 2015. godine Bundeskraft, Bundesamt KBA, dakle njemačka institucija, nije <clears throat> provjeravala i da zapravo sad imamo ispitivanje što je nakon dakle, novih mjera i ugrađivanje novih e, softverskih rješenja. Što se zapravo dogodilo? Imamo tako reći doping, da duše sada su vozila brža, brže posežu 100 km na sat, međutim veća je potrošnja goriva i veća je emisija dušikovih oksida. Dakle, eto, tako se e, nosimo sa skandalom u Europi. E, potom velik problem je i to što su nadležna tijela, državna tijela e, ne prihvaćaju ovakva ispitivanja i ne objavljaju vlastite rezultate vlastitih ispitivanja. Mi to <clears throat> moramo e, naše ispitivanja outsourcati u Švicarsku jer u Njemačkoj nadležna tijela kažu da oni pod naš nalog ne mogu ispitivati jer u tom slučaju više ne bi dobili niti jedan nalog za ispitivanje od dotične industrije. Hvala Bogu, u Švicarskoj ispite na naručna tijela za ispitivanje emisija se zastupaju drugačije mišljenje. I e, mi ovdje imamo i rezultate mjerenja emisija štetnih plinova i nadležne vlade i tu također imamo vrlo loše rezultate. Bilježi se kršenje propisa i to se može opisati korištenjem raznih e, instrumenta i rješenja, tako reći sit device. Doduše, <clears throat> tu čujemo i objašnjenje da je to potrebno kako bi se zaštitio motor vozila. Da, međutim, na temperaturama od 10 eh, stupnjeva ili nižim temperaturama se mora smanjiti samina učinkovitost i tu ću, se kasnije ponovno vratiti još na Mercedes C klasu. Još jednom, s druge strane imamo problem da u velikim gradovima u Njemačkoj, ali također i u drugim zemljama Europske unije imamo visoke emisije dužikovog dioksida koji do, uzrokuju gotovo 10.000 smrtnih slučajeva i više tisuća ozbiljnih oboljenja uzrokovanih e, emisijom dušikovih, e, dušikovog dioksida. Stoga smo mi podnijeli kaznene prijave, odnosno prijave kako bismo po mogućnosti postigli zabranu košenja dizelskih vozila s visokim emisijama dušikovog e, oksida. E, nadam se da ćemo uspjeti dobiti rješenja, odnosno i sudske odluke kojima se to zabranjuje. Evo, sljedeći slajd. Na ovom grafičkom prikazu vidite rezultate ispitivanja emisija za Renault Espace i to u dva ciklusa. Dakle, e, imamo prvo ispitivanje emisije sa hladnim pokretanjem hladnog motora i drugi ispitni ciklus sa pokretanjem toplog zagrijanog motora. E, dakle, tu u drugom ispitivanju zapravo motor nije prepoznao, sustav nije, motor nije, sustav nije prepoznao da je već testiran prethodno. Ovdje vidite na ovom slajdu što se događa kada vozilo prepozna ispitni ciklus. A što se dogodi ako im se primjenjuju isti parametri, ali vozilo ne primjećuje da je riječ o ispitnom modusu. Dakle, ovdje vidite E, rezultate koji pokazuju zapravo kako se vara i do kojih e, prijevara tu dolazi. A posljedica toga su stotine tisuća oboljenja i desetine tisuća mrtvih. E, Ovdje imamo i rezultate mjerenja koje su izazvali veliku ozbiljnu u Njemačkoj. Ovdje vidite točku u raznim bojama. To su zapravo mjerenje pri konstantnoj brzini e, mjerenja koje su e, u laboratorijskim uvjetima provedeni i ponovljeni u uvjetima cestovne vožnje. E, tu vidite dakle, koje su razlike. Imamo kod razliku od čak 48% pri jednakom opterećenju. I Mercedes je priznao da pri temperaturama od ispod 10 stupnjeva e, se njihovi sustavi za smanjenje emisija isključuju i to je zapravo već ispunjava sve uvjete za e, dakle, namjerno ugrožavanje zdravlja. Potom, evo, dolazimo na ovu novu diskusiju i odluku vezano za RTE. Vidimo ono što ovdje vidimo jeste ublažavanje odnosno ovih graničnih vrijednosti od rujna 2000 do rujna 2019. godine zapravo nemamo nekakvih poboljšanja. Dakle, tu imamo čak do ovih 10%, nakon toga 5%. Nemamo jasne propise niti za budućnost kada je riječ o e, cycle beating i defeat devices potom i e, nemamo niti e, propise vezano za određene e, moduse ispitivanja uz povećano opterećenje ili slično. Također nije isključeno i suzbijanje korištenja tzv. zlatnih vozila kod Ono što mi zahtjevamo i predlažemo jesu sljedeća poboljšanja. Dakle, mi predlažemo da se o pogrešne dosadašnje odluke isprave, te da se od 2017. godine ne primjenjuju granične vrijednosti koje će biti strože, potom da se uobičajene temperature od minus 7 do 35 stupnjeva pokrivaju u ciklusu ispitivanja RDE. Mm, ne može se ovdje samo e, raditi u uvjetima kakve imamo u hladnim zemljama. Potom podjednako važnim smatramo da se testiranje RDE na, i dalje razvija. E sada moram nekoliko folija preskočiti jer ne polako mi se vrijeme i htio bih zapravo ukazati na ono što možemo naučiti iz sustava u SAD-u. Dakle, američki Consumer Watchdog a osnivač što je danas među nama, on je uspio da je 900 tisuća mm, dakle, potrošača po koji su zabilježili povećanu potrošnju goriva, izbori se za svoje pravo pred sudom. Dakle, to je bilo uspješno. Danas 15-20% vozila se testira, a ono što je vrlo zanimljivo, naime, sa Kristoferom Grandom sam prije nekoliko tjedana imao, e, sam razgovarao, a on mi je rekao da se, dakle, RD testiranja provode i u SAD-u, ali da voze također prepoznaju kada se preovodi ta testiranje u RTE-u. I onda je on rekao da oni zapravo testiraju na treći način, a to je da nas što testiraju ne govoreći na koji način testiraju. Dakle, te, e, uvjeti testiranja koji donose ovaj element iznenađenja da jednostavno industrija ne zna na koji način se testira što ih očekuje. Potom još nekoliko prijedloga e, za novi sustav homologacije. E sada, s obzirom da mi bi ponestalo vremena, to ću preskočiti, a sve dodatne informacije možete pročitati i u pisanim materijalima. Hvala. Thank you very much. Hvala vam puno. Um, Mogu vam reći da ćemo svim članovima odbora proslijediti prezentacije koje su primijetili eh, svi govornici. A sada ćemo nastaviti sa perspektivom svih dionika i počet ćemo sa Dirkom Bostelom koji je izvršni direktor Udruženja za kontrolu emisije upotrebom katalizatora. Imate 10 minuta. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju. Hvala puno, hvala puno na ovom uvjetu Evo ja nisam e, e, pripremio nikakve materijale, ali mogu reći pogledajte na našu web stranicu i tamo ćete pronaći puno korisnih informacija. Poštovani članovi Europskog parlamenta, dame i gospodo, dopustite da vam na koju prvo zahvalim na ovoj prilici da danas s vama podijelim mišljenje e, ono, naše mišljenje vezano za ispitivanje emisija u stvarim uvjetima vožnje. AECC je udruženje za kontrole emisije upotrebom katalizatora. Mi smo međunarodna neprofitna znanstvena udruženje poduzeća iz Europske unije koji su uključeni u proizvodnju, istraživanje, testiranje svih uređaja za kontrolu emisije upotrebom katalizatora, također u putničkim vozilima i e, laganim e, gospodarskim vozilima. Kao primjer mogu reći da ECC članovi eh, razvijaju, proizvode i prodaju E, katalizatore koje omogućavaju učinkovitu emisiju e, finih čestica iz dizelskih vozila. Prva primjena bila 2000. godine, a onda smo morali ispuniti uvjete iz e, standarda Euro 5 2009. godine. Članovi također proizvode i prodaju tehnologiju za kontrolu emisija dušikovih oksida, LCE, Linux, streps LNT. Obe ove tehnologije se koriste e, kada je riječ o naknadnom tretmanu ispuha kako bi se ispunili uvjeti vezano za emisije dušikovih oksida e, i ispunjavanje norme Euro 6 i viših. Potom RDG za dodatno smanjenje dušikovih emisija a vjeruje da zakonodavstvo vezano za EDE, e, da zakonodavstvo koje imamo u okviru drugog paketa je vrlo važno kako bi se smanjio jaz između rezultata ispitivanja homolokacije tijekom homolokacije i ispitivanja u stvarnim uvjetima vožnje, te da to može pozitivno utjecati na kvalitetu zraka i na zdravlje europskih građana. Da time se može osigurati da imamo integranu tehnologiju um, reguliranja emisija kako bismo postigli i smanjenje emisija e, dušikovih oksida u stvarnim uvjetima vožnje. A ECC tako će daje svoj doprinos u radu e, radne skupine Europske komisije vjerujem za RED. Posljednjih godina mi smo proveli dva programa ispitivanja pojedinačnih vozila koji su opremljeni RED e tehnologijom i koje koja su ispitana prema dogovorenom postupku, odnosno cilju ispitivanja. U prvom programu imali smo dizelska vozila koja su rekvalifirana za EICC e e, od poznatog instituta. Emisije dužikovih oksida e, tih vozila bile su tri puta više od onoga što je dopušteno normom Euro 6 poboljšanjem e, sustava o tim vozilima uspjeli smo smanjiti e, emisiju na 110 mg po voženom e, kilometru da da to je još uvijek e, jedan za više od onoga što je propisano emisijom, međutim kada je riječ o emisijama drugih e, ispušnih plinova, oni su bili u zadanim granicama. Potom dizelska vozila, dakle, treba ispunjavati normu Euro 6. U drugom programu mi smo ta vozila dakle su vozila koja su koristila naprednu tehnologiju za kontrolu emisija kada je, i kada je riječ o o e, dužikovim Dakle, nakon instaliranja dodatnih e, sustava i katalizatora e, došlo do ispunjavanja uvjeta. Ta vozila pokazala su Um, emisiju dušikovih oksida koja je bila više za 1,4 i to u ciklusu ispitivanja emisija prema dogovorenim uvjetima. E, i koristeći sveobuhvatnu analizu prikupljenih podataka. Tu treba također reći da rezultati testiranja iz ova dva programa se ne smiju smatrati reprezentativnim za sva vozizaska vozila koja treba ispunjavati normu Euro 6, e, jer mi smo, je tu korištena vozila koja koriste najbolju moguću tehnologiju. E, mi smo za daljnji razvoj e, komponenta katalizatora te također kombinacije ispitivanja e, u raznim uvjetima vezano za ispitivanje emisije duživog sita u stvarnim uvjetima voženje. Uzimajući u obzir da povijesno ogledano najbolja raspoloživa tehnologija se optimizira i kada je riječ o troškovima, a i kada je riječ o primjeni, mi smo uvjereni da ćemo uspjeti postići zadanje ciljeve. ICC pozdravlja rezultate posljednjeg glasovanja u Europskom parlamentu održanom 3. veljače, e, te pozdravljamo realiziran pristup kada je riječ o e, kada je riječ o smanjenju dužikovih emisija u razdoblju do 2020. godine, te korištenje nove tehnologije tehnologije e, u cijeloj e, floti. Također, mi e, smo ćemo i dalje dati svoj doprinos razvoju zakonodavstva vezano za RD, raditi također i u pripremi samih paketa 3 e, i 4, a paketi 3 i 4 treba biti dogovoreni tijekom 2016. godine. A će nastaviti sudjelovati u analizi podataka iz ispitivanja vozila, emisija vozila u stvarnim uvjetima vođe. Naravno, ICC nudi svoju ekspertizu e, i parlamentu, ne samo kada je riječ o zakonodavstvu vezano za SDE, nego također i drugim zakonodavstvima na sličnu temu u budućnostima. Kada govorimo o emisijama dušikovih vodika iz e, oksida iz dizelskih e, vozila, to naravno ćemo izazirati zajedno sa emisijama i ispitivanjem emisija e, finih čestica tu imamo u Europskoj uniji ka Međutim, za ove i e, e vozila vrlo je važno imati mjerenja u stvarnim uvjetima, ne samo u kontroliranim uvjetima. razvijanje nove tehnologije, katalizator za pročišćavanje finih čestica, i, esni nudi katalizatore za um, finih e, čestica za sva vozila, neovisno o načinu vožnja. AECC je evaluirao također i performansu prvog e, vozila koje je opremljeno e, sa katalizatorom za fine čestice i ukazuje je to je zapravo jedan od najboljih načina kako bi se smanjila emisija čestica. AECC je lansirao novi ciklus, odnosno program ispitivanja za e, vozila koje imaju ili nemaju e, katalizator za fine e, čestice u stvarnim uvjetima. Sve rezultate ćemo prosjetiti kada ćemo ih imati kako bismo pridonijeli razvoju trećeg paketa zakonodavstva vezano za LTE. Nadalje, mi smo podržavali također razvoj zakonodavstva Europske unije zaštitu okoliša i to od uvijek mi mi ćemo i nadalje dati svoj doprinos razvoju solidnog zakonodavstva i zakonskih uvjeta koji, e, čiji je cilj poboljšanje e, kvalitete zraka i smanjenja emisija e, u cestovnom prometu. Hvala vam lijepo na vaše pažnje. Hvala lijepa na izlaganju. A sada dajem riječ gospodinu Eriku Jonertu, glavnome tajniku Europske udruge proizvođača automobila, ACA. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja sam pripremio prezentaciju. Poštovani zastupnici, ACEA predstavlja 15 vodećih e, svjetskih proizvođača automobila, kamiona i autobusa. E, zahvaljujem na ovoj inicijativi za održavanjem javne rasprave vezano uz ovu vrlo važnu temu koja je zapravo e, izazvala vrlo živu i emotivnu raspravu do koje je došlo nakon skandala u Volkswagenu želim odmah vrlo jasno reći da treba razlikovati ono što se dogodilo u Volkswagenu, što predstavlja vrlo jasno i nedvojbeno e, kršenje pravila i e, način na koji se ovaj problem tretira u industriji. Za nas E, je cijela ova rasprava element koji nas e, prisiljava na razmišljanje. Mislim da je za nas kao za gospodarsku granu zapravo nužno da iz ovoga izvučemo lekciju i da se prisilimo da se otvoreno pozabavimo pitanja koja su postavljena. Jedna od stvari koje definitivno moramo priznati je da moramo bolje komunicirati i poboljšati našu suradnju sa dionicima. Moramo vidjeti kako možemo pomiriti ono što je potrebno kako bi se udovoljilo rastućim e, standardima zaštite okoliša i ono što možemo učiniti. Druga stvar koju e, moramo shvatiti jest da u našem napretku i dalje budemo dosljedni politici zaštite okoliša. U Europi je fokus trenutačno na klimatskim promjenama i na smanjivanju emisija. Nažalost, moramo paziti i na to da se neke stvari događaju na uštrb kvalitete zraka. Upravo zato važno je da se bavimo i pitanjem klimatskih promjena i pitanjem kvalitete zraka. I upravo zato trebamo pronaći rješenja koja su dosljedna, a ne možemo se tim pitanjima baviti odvojeno ne uzimajući u obzir međusobne implikacije. I treća stvar je naravno inovacija. Činjenica je da će inovacija uvijek napredovati brže od regulatornog okvira. Kroz inovaciju se među ostalim prilagođavamo novonastalim okolnostima, ali isto tako možemo vidjeti koja su ograničenja e, u smislu uređivanja određenog područja. Čuli smo već ranije i priznajemo to vrlo jasno jer svi to već neko vrijeme znaju da mjerimo razinu onečišćivača u skladu sa postojećim zakonodavstvom. Koristi se metodologija mjerenja koju nameće trenutačni zakonski okvir. To je metodologija koju priznajemo, ali ona je usvojena 90. godina, u potpunosti je zastarjela i temeljila se na tehnološkim postignućima 90. To je naravno nešto što izaziva jaze između e, testova koji se provode u laboratorijskim uvjetima i testova koji se provode u stvarnim uvjetima vožnje. Neki moji kolege govorili su o razlikama koje su primijetili u e, ispitivanjima u ta dva uvjeta. Svi se trenutačno bave pitanjem eh, ispitivanja emisija na svoj način i to naravno izaziva zabunu. I izazivat će zabunu tako dugo dok ne ažuriramo metodologiju ispitivanja i tako dugo dok nemamo usvojene eh, novi protokol ispitivanja duplove LTP koji se odnosi na ispitivanje emisije u stvarnim uvjetima vožnje. To je prvi korak. Postoji i drugi korak, naravno. U drugom koraku moramo ukloniti jaz koji trenutačno postoji između laboratorijskog ispitivanja i ispitivanja emisije u stvarnim uvjetima vožnje. Zašto je potrebno novo ispitivanje? To je već spomenuto. Trenutačno radimo koristeći e, metodu NEDC, što je zapravo zastarjala metoda ispitivanja. Moramo preći na duplove LTP, što je novi protokol ispitivanja. Naravno, mi pozdravljamo usvajanje ltp a što je prije moguće. To će biti novi način laboratorijskog ispitivanja, ali će uzeti u obzir najnovija tehnološka postignuća, te će se pobrinuti da se ispitivanje odvija u strožim uvjetima, kako u laboratoriju, tako i u stvarnim uvjetima, odnosno odnosit će se to na koji način se treba konstruirati vozilo. Koji je sljedeći korak? Mi pozdravljamo ispitivanje emisije u stvarnim uvjetima vožnje. E, nadamo se da će RDE biti uskoro usvojen kako bismo mogli planirati ispitivanje u skladu sa tim novo usvojenim RDE-om. Moramo biti svjesni, međutim, činjenice da trenutačno samo dva koraka u ARD-u jesu dobila podršku. Postoje još dva koraka o kojima se raspravlja. E, treba e, to imati na umu. Komisija se odlučila na četiri koraka. Prva dva koraka su koraci oko kojih je postignut dogovor. Potrebno je donijeti još dva koraka, to jest e, još dva paketa mjera. Jedan koji se odnosi na laka komercijalna vozila, to je treći korak, a četvrti paket mjera e, će se odnositi na testove sukladnosti. Prva dva koraka odnose se na putničke automobile, oni su kao što sam rekao doneseni. To je nešto što među ostalim predstava i tehnološki izazov za nas u industriji, zato što je vrlo važno E, da ažuriramo kako računalne programe, tako i opremu. Moramo e, koristiti najnoviju tehnologiju za e, nadzor emisija dušičnih oksida, dakle proizvode najnovije generacije. To će među ostalim za sobom povući i izmjene koje treba unijeti u sam dizajn vozila vrlo je važno reći da će se trebati e, instalirati e, novi sustavi nadzora, a morat će se također poraditi i na infrastrukturi koja će biti potrebna u budućnosti. E, ostali izazovi koji su pred nama uključuju dakle infrastrukturu punjenja rezervoara koja se zove AdBlue, Također e, moramo investirati u novu opremu za ispitivanje koja uključuje i taj takozvani PEMS što je zapravo e, prijenosni sustav mjerenja emisija. Još uvijek smo u procesu učenja. Znamo da PEMS u svojem današnjem obliku nije 100% točan i pouzdan i upravo zato trebamo u RDEU tu stopu greške u drugom koraku. Pred nama su i financijski izazovi. Moramo se zapitati što ovo sve znači za proizvozače u financijskom smislu. Sasvim je jasno da treba ostvariti značajne investicije u novu generaciju tehnologija za nadzor. Procjena je da će se proizvodni troškovi povećati za 600 do 1300 eura po vozilu. To je prosječna procjena koja iznosi će se naravno razlikovati od proizvođača do proizvođača. Također očekujemo da će do 2019. godine svaki proizvođač morati uložiti barem 120 milijuna eura u razvoj, novu opremu i nove E, novu infrastrukturu i opremu za ispitivanje. Kao što znate, usredočavanje e, na tehnologiju koja će spriječiti e, rast emisija, odnosno koja će pomoći smanjivanju emisija, ne fokusiramo se na neke druge stvari što se sobom povlači negativne posljedice koje želimo istići. Um, kakav je očekivani učinak na putnička vozila? Kao prvo, 5% e, planiranih dizelovih modela jednostavno će nestati s prvim korakom, do 25% planiranih dizelovih modela e, će jednostavno nestati s korakom broj 2. E, i e, nakon toga ono što je važno reći je da ćemo zapravo izgubiti povrat na uloženo, imat ćemo manji izbor za naše kupce. Što se tiče drugog paketa mjera vezanog uz RDE i faktor sukladnosti od 1.0, treba će nam stopa greške od 0,5. Radi se zapravo o tome što e, i točnost E, mjerne opreme kao i točnost procesa ispitivanja, odnosno postupka ispitivanja e, su zapravo predmetom čitavog niza čimbenika. i zapravo ono što je vrlo važno je da će vozila zaista trebati davati rezultate koji su daleko ispod 80 mg po kilometru kako bi se osigurala potpuna sukladnost sa faktorom sukladnosti u najekstremnim uvjetima vožnje. E, radi se o tome da će ta granica e, morati biti ispoštovana kako u laboratorijskim uvjetima ispitivanja, tako i e, u ispitivanju u stvarnim uvjetima vožnje. Ono što je važno također reći jest da ćemo u budućnosti e, osigurati situaciju u kojoj će PEMS davati točne rezultate mjerenja. To nas dovodi do zaključka, gospodine predsjedatelju, koji bih mogao predstaviti na sljedeći način. Smatramo da je zapravo RDE nužno potreban zato što usprkos tome što predstavlja veliki izazov u smislu investicije i proizvodnje nužan je za industriju. Također usvajanje drugog paketa mjera bit će od ključne važnosti kako bi se proizvođačima omogućilo da se počnu pripremati za promjene koje su nužno potrebne industriji. E, također faktor sukladnosti od 1,0 e, treba biti održan, ali treba omogućiti e, stopu greške od 0,5% i nadamo se da će u budućnosti ta stopa greške padati. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo na sljedeću prezentaciju. Gospodin Chris Carroll, projektni koordinator održivog prometa. Hvala lijepa gospodine Lavije, zahvaljujem i odboru ENVI što su pozvali moju organizaciju da održe e, prezentaciju. E, oni koji nisu upoznati s radom naše organizacije, dovolite da kažem da se zapravo radi o Savezu organizacija proizvođa, potrošača predstavljamo 41 e, organizaciju potrošača iz 31 europske zemlje. Također imamo i projekte vezane uz održivi promet i to je onaj segment poslovanja kojim se ja bavim. Prije nego što krenem sa vlastitom prezentacijom, želim se samo osvrnuti na nešto što je rekao prethodni govornik. On je naime rekao da proizvođači automobila e, primjenjuju odredbe koje se odnose na testiranje vozila u laboratorijskim uvjetima. rekao je da treba zapravo poboljšati komunikaciju sa društvom. Mislim da to moramo biti vrlo e, jasni. E, primjerice, uklanjanje poremećajnih uređaja, odnosno korištenje poremećajnih uređaja, uklanjanje um, rezervnog kotača, eh, uklanjanje retrovizora na, na suputnikovoj strani. Sve su to stvari koje zapravo ne bi trebalo primjenjivati. Ako želimo pronaći bolja rješenja, onda se moramo pobrinuti da informacije koje dobivamo jesu e, pouzdane, usporedive i da e, imaju veze sa stvarnim uvjetima i da se inače nikada nećemo odmaknuti od sadače situacije prema situaciji u kojoj se koriste održive tehnike i pouzdane tehnike. Mislim da se proizvođači automobila zaista moraju odmaknuti od samog slova zakona zakona i moraju početi primjenjivati duh zakona umjesto da koriste rupe u zakonu kako bi radili u vlastitu korist. Što se pak tiče zagađenja zraka, Mislim da na samome početku moram reći jednu stvar. Vrlo često govorimo o onečišćenju zraka kao nečemu što zapravo utječe na šire društvo. E, govorimo o troškovima za zdravlje koje iznose 1,6 bilijuna eura. Govorimo o 130 tisuća smrtnih slučajeva koji su izravno povezani sa ovim problemom ali e, radi se zapravo o tome e, da se ne radi samo o potrošačima općenito, već se radi o vozačima, zato što su oni najizloženiji ovim negativnim uvjetima nedostataka kvoće zraka dok su u samom automobilu, a to je pitanje koje se zapravo ne javlja često u raspravama. Za potrošače, međutim, to znači sljedeće. Naime, potrošači se uglavnom ne bave ovim problemom koji sam upravo spomenuo, oni žele dobiti pouzdane informacije. Ovdje možete vidjeti citate nekih od potrošača. Želim vam to objasniti, želim vam pročitati te izjave, čisto da biste vidjeli što muči vozače koje pogodi ovaj skandal. Meri je rekla, prvi puta sam kupila dizel misleći da sam e, tako pomogla zaštiti okoliša. Sad imam osjećaj da sam bila naivna zato što sam vjerovala tvrdnjama proizvođača automobila. Steve kaže da se šokirao e, time koliko je veliki razmjer ove prijevare. I rekao je također da se smatra naivnim zbog toga što je vidio da su proizvođači skrivali stvarne rezultate. E, Hillary smatra da je također bila naivna zato što je vjerovala tvrdnjima proizvođača automobila i rekla je da ne smatra sebe toliko naivnom da vjeruje da proizvođači nikada neće zapravo zamagljivati činjenice, ali da to čine u tolikoj mjeri to je se čini nevjerojatno. Dobili smo na tisuće odgovora od onih koji su e, zapravo bili žrtvom ove prijevare. Nastojali smo raditi na tome da se podigne razina svijesti kod pojedinačnih e, potrošača. Sto, e, oko tisuću potroš, pojedinačnih potrošača zatražilo je u različitim peticijama da e, se proizvođači drže zakona, a isto tako e, na nekim mjestima podignuta je i e, zajednička, odnosno udružna tužba protiv Volkswagena zbog toga što su koristili poremećajni uređaj u laboratorijskim testiranjima i drugim testiranjima. Dakle, što je što je sljedeće, što je važno? Naime, kada se radi o ARDU, e um, mnogi smatraju da se zapravo radi o dobrom dogovoru. Ovaj novi dogovor će omogućiti naime da razina emisija bude samo 2,1 puta veća nego što je to sada. Sada je 7 puta veća nego što je e, dozvoljeno prema sadašnjim e, ograničenjima. Vrlo je važno da se zapravo e, držite onoga što je dogovoreno u okviru zakonskog akta. Ono što nas brine jest da su zapravo i druge gospodarske grane osjećaju posljedice onoga što je dogovoreno. Kao što znamo, 2007. godine doneseni su zakonski akti koji se u budućnosti zapravo mogu e, mijenjati, dopunjivati kako bi bili u skladu s našim interesima. Mislim da također e, moramo postaviti pitanje o načinu donošenja odluka u Europskoj uniji. Zakonodavstvo Europske unije vrlo jasno kaže da vozila na cestama moraju biti usklađena sa rezultatima homologacije. Činjenice je također da se ignoriralo e, najbolje dostupne znanstvene savjete e, koji su dani kako komisiji, tako i državama članicama i parlamentu. Vrlo jasno to je bilo ignorirano. JRC je predložio maksimalnu stopu greške kod faktora sukladnosti od 1,3 a to je nešto što očito ide protiv zaštite potrošača njihovih interesa, zaštite okoliša, zato što e, zapravo sprečava značajnije smanjenje onečišćenja u našim gradovima. Također dovodi u pitanje zakonitost dogovora. Vanjski stručnjaci su nam rekli da je dogovor nezakonit, čak je i ovaj dom u svojem odboru Juri rekao da je komisija zapravo nadišla mandat koji joj je dan. Mi smo jako razočarani. Naime, ograničenja se treba revidirati redovno i mora ih se smanjivati uz sudjelovanje Europskog parlamenta. Činjenica jest da bi svi automobili trebali postići faktor sukladnosti od 1,4, što je zapravo dobar prijedlog. I mislim da se moramo pobrinuti da se zaista u konačnici dođe do faktora sukladnosti od 1. Također smatramo da je to vrlo važno u sklopu svih mjera e, u sklopu RDEA u budućnosti i Europski parlament trebao bi sudjelovati u tom procesu. Također smo vidjeli prijedlog komisije vezano uz homologaciju, to je izravno povezano sa ovim stvarima o kojima govorimo. To je veliki korak u pravom smjeru. Smatramo da postoji čitav niz pozitivnih elemenata. Um, Nasumični testovi sukladnosti su i tekako potrebni, imali smo prilike vidjeti da se vara i to je zapravo nešto što bi trebalo ljude odvratiti od e, želje za prijevarom. A mi ćemo se svakako vratiti s vlastitim preporukama i iznijeti ih ovom domu kako stvari budu napredovale no činjenica jeste da nema jednog rješenja za sve i da se ne može samo odjednom preko noći vratiti povjerenje potrošača. Mislim da trebamo novi protokol ispitivanja, takozvani duplove LLTP. On bi trebao biti primjenjen najkasnije do 2017. godine. Moramo se pobrinuti da trenutačni ciljevi vezani uz emisije CO2 ne budu ni na koji način smanjeni i da ostanu kakvi jesu za razdoblje do 2020. godine. Također se moramo baviti proširenim ispitivanjima u sklopu ERDA za potrošnju goriva. Također treba ažurirati i direktivu koja se odnosi na označavanje automobila e, zato što moramo imati relevantnije usporedivije informacije kako bi naši e, potrošači mogli donijeti informiranu odluku. Kada govorimo o potrošnji govora, mislim da je važno reći da je nekim potrošačima teško uzimati u obzir e, rezultate e, onečišćenja okoliša primjerice, odnosno tih ispitivanja. Oni to baš ne razumiju. E, naime, kad im kažete da postoji 40% razlika između onoga što se postiže u laboratorijama i onoga što se događa u stvarnim uvjetima, oni baš ne razumiju o čemu se radi. I naime, činjenica jest da oni teško razumiju da E, to nije zbog brže e, veće brzine ili zbog veće potrošnje govora nego zbog nekih drugih parametara tako da oni plaćaju više i istovremeno nisu svjesni da platiti više ne znači da će situacija biti bolja. E, rekao sam ranije da su podignute udružene tužbe protiv Volkswagena i Fijeta vezano uz lažnje tvrdnje od potrošnje goriva. Zakonodavstvo jednostavno nije dovoljno jako da bi se to spriječilo. E, jedino što potrošači imaju na raspolaganju je zapravo pokrenuti postupak pred sudom. Mi vrlo pozorno pratimo situaciju, a možemo vidjeti da potrošači zapravo razmatraju i daljnje udružne tužbe. Mi ne želimo poduzimati takve mjere, ali to su jedini instrumenti koji nam preostaju zato što nam zakonski propisi ne ostavljaju nikakve druge mogućnosti. I na kraju želim samo reći da 15. ožujka održavamo jedan e, događaj koji će se baviti pitanjem potrošnje goriva. Pitanje koje postavljamo jest hoće li mjere koje namjerava poduzeti Europska unija biti dovoljne da se vrati povjerenje potrošača. Um, nadam se da ćete i vi također biti prisutni na tom skupu. Hvala. Hvala vam na vašem izlaganju. Sada možemo započeti sa postupkom e, spontanog javljanja. E, počet ću odmah sa gospođom Krostec. Hvala gospodine predsjedatelju. Također želim zahvaliti svim govornicima. Činjenica jeste da su njihova izlaganja bila i tekako zanimljiva. Ja imam jedno pitanje koje se zapravo tiče tehnologija. Činjenica jest da E, ispitivanja emisije u stvarnim uvjetima vožnje predstavljaju napredak. I ta ispitivanja bi trebala postati pravilo, a ne izuzetak. Treba sve iskoristiti što imamo na raspolaganju kako bismo uistinu na transparentan način mogli nadzirati emisije iz vozila u Europi. Meni se stoga čini važnim da se e, potvrde E, granične vrijednosti koje su dogovorene u procesu komitologije. Ono što je važno je da se s jedne strane zapravo osigura kakvoća zraka, a to je nešto što nas sve brine, to je nešto od temelje važnosti, utjecaj e, na zdravlje vrlo je važan. Međutim, s druge strane isto tako treba vratiti povjerenje u europsku automobilsku industriju. Dakle, vrlo je važno da automobilski sektor postane e, vjerodostojan i to na način da im se ne može prigovoriti. Zbog toga ispitivanja moraju biti jasna, zahtjevna i neovisna, a tehnologija koja se koristi mora biti inovativna. I tu si postavljam pitanje vezano uz tehnologiju. Pokazani su nam određeni tipovi tehnologije koji će se koristiti. Čula, čula sam da se radi o relativno novim tehnologijama. Moje pitanje je hoće li te tehnologije, hoće li ta tehnološka rješenja zaista biti najbolja ili će nam za 3-4 godine reći da ne, da se radi o zastarjelim tehnologijama i da se treba odlučiti za nešto drugo. Imali smo prilike vidjeti da su sve ovo pitanja koje za sobom povlače znatne investicije od strane proizvođača automobila i upravo zato moramo biti sigurni da će se raditi o kontinuiranoj investiciji. Možemo li uistinu biti sigurni da će ove tehnologije biti tehnologije tehnologije kojima se zapravo ne može prigovoriti i koje se neće dovesti u pitanje za 3, 4 ili 5 godina. Hvala. Thank you very much, Mr. Hvala, gospodin Gelte. Hvala. Hvala također što imamo ovu priliku da danas govorimo o RDE-u. E, trećeg studenog ja sam ovdje održao jedno kratko izlaganje i gdje to sam jasno, to jasno sam rekao prije nego što smo imali već ovaj skandal da se zapravo nigdje više ne vare, ne laže nego kada je riječ o testiranju i ispitivanju emisije. Kada pogledamo druga područja gospodarstva, dakle stavljanje lijekova na tržišta, dakle kada vidimo koje to tamo imamo stroge kriterije, koje imamo stroge kriterije u drugim područjima javnog zdravstva, kada vidimo tamo postupali na isti način, kada bismo imali mač za odstupanje, kada bismo povećali, kada bismo, ne bismo postržavali same propise i granice, onda kako bi onda to izgledalo? Želimo li uvjete gdje ćemo imati slične situacije, situacije kao sa što imamo u SAD-u? Dakle, ako želimo E, testirati na pravi način, onda nam potrebna nova tehnologija. Europski parlament ovdje jasno rekao da mi želimo središnji sustav homologacije koji je neovisan. A kada govorimo o neovisnosti, onda tu možda možemo e, još jednom e, jer jer organizacija uh, organizaciju zaštite potrošača, još jednom reći kada ovdje nominiramo kandidate za članove upravljačkog odbora, bilo EFSA ili drugih, onda ovdje vodimo žestoke rasprave o tome i postoji sukob interesa. Možda nam možete reći kada je riječ o KSP-u u Njemačkoj ili drugim centrima za homologaciju na koji način su oni povezani, ne znam u kojem odnosu oni stoje prema onima koji žele određeni proizvod staviti na tržište. Mi smo ovdje vrlo čuli kada je riječ o sukobu interesa, no možda bismo u toj temi trebali još jednom raspravljati kada je riječ o centrima za homologaciju. Um, i e, možda nam možete još jednom srcu kratko osvrnuti na, to, e, na tu temu. Kada je riječ o samim procesima i ispitivanjima RDE, dobro, dakle, dakle ako imamo sada 1,6, 1,2, dobro, moramo sada pogledati e, u budućnost. Imamo manjinu koja želi puno strože e, uvijete, no kako bismo postigli rezultate moramo imati neovisna testiranja. Uvjete u kojima možemo uzeti vozila za ceste, testirati ih odgovarajućim uvjetima i dobiti rezultate gdje možemo e, dobiti rezultate koje su skazali. Također, kada je riječ o uvjetima, minus 7 do 35 stupnjeva, Mislim, kada ja kupim auto, onda polazim od toga da ono što vidim i mogu pročitati u samom prospektu, e, u promičbenom materijalu o određenom vozilu, da je to točno, da neću imati 20% više e, potrošenje e, samih goriva ili da će moj automobil ispuštiti više emisija. Mm, Mislim, imamo tu i hibridna vozila, a sada možda je pred nama i sljedeći skandal kada je riječ o potrošnji vozila, e, goriva. Pitao sam jednom jednog e, prodavača i rekao što vi kažete, što vi mislite o ovoj navedenoj potrošnji goriva, e, neceli 9 litara. I on mi je rekao, pa da, Nemojte da uzmete za, za gotovo. Pomnožite se sa tri. E da, e sada. I se stvari mislim. I sada bi mi bilo vrlo, bih rado e, čuo što drugi kažu na to. Puno je toga što još moramo napraviti. E, ovdje je postavljen i istražni odbor. Riječ je nije riječ o tome da sada želimo nekoga diskreditirati. Riječ je o tome da želimo postrožiti zakonodavne propise kako e, bismo u stvarnosti, kako bi svi u stvarnosti e, se pridržavali zakona, kako bi se ispunjavali one uvjete i one granične vrijednosti koje su ovdje zadane, kako bi se ukazalo na one koji se ne pridržavaju tih zakona. Mi želimo ovdje imati zakonodavstvo koje će se svi pridržavati jer time ćemo svima pomoći i zdravlju ljudi i po, e, ponovnom povećanju povjerenja potrošača u našu industriju a ne da potušače misle da svaki put odkupe neki proizvod da ih se tu vara. Hvala. Gospodin Gerbalji. Da, hvala gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem e, izlagačima što su s nama podijelili svoje znanje. Za početak, mi kao e, ljudi na temelju tehnologije smo zaista mnogo nevjerojatnih stvari postigli Dakle, mi zapravo već e, stvaramo puteve kako doći na Mars, e, koristimo nanotehnologiju kako bismo u ljude ugradili mali laboratori. Nevjerojatno je koliko možemo postići kao ljudska bića. Međutim, Eh, već sam dugo uključen u emisije automobila, pa je eh, zanimljivo da mi kao ljudi najteže možemo zapravo otkriti koje su emisije automobila koji vozi na cesti. I zaista mi je to teško shvatiti. Imam dva vrlo jednostavna pitanja za izlagače. Prvo je, na temelju sadašnje tehnologije i troška te tehnologije, kada naši izlagači misle da ćemo dobiti e, faktor sukladnosti 1, to jest e, kada će dizel automobili koji ulaze na tržište moći biti u sukladnosti sa standardom Euro 6 koji je sada na snazi. To je moje prvo pitanje. A drugo pitanje je o načinu ispitivanja. Ja sam razgovarao sa EPA kao mnogi naši kolege prije dva, tri tjedna u Strasburu i ugodno me iznenadilo da su mi rekli da većina ispitivanja je zapravo tajna. Ne kažu vam kako oni ispituju vozila. Oni jednostavno kažu industriji ovo su standardi, mi ispitujemo, a vi morate osigurati da vaše vozilo bude u skladu s našim testom u svakodnevnom korištenju vozila. Može li se taj model prepisati u Europi? Ne trebamo li možda reći ovo su standardi, mi imamo mogućnost ispitivanja i mi to ispitujemo i ispitat ćemo koje su stvarne emisije vozila u normalnom, normalnoj uporabi. Može li to biti budući ishod? Hvala. Thank you very much. Hvala, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset Hvala gospodine predsjedavatelju. Zahvaljujem eh, također svim govornicima koji su ovdje eh, održali svoje prezentacije. Imali smo dojam da se zapravo da ne znamo što bismo, hoćemo li plakati ili ćemo se smijati. A sada se naravno postavlja i pitanje što možemo naučiti iz svega ovoga. hoćemo li oprostiti grijehe svima? A ako ćemo previše toga oprostiti, onda to povlači za sobom pitanje neće li se onda nastaviti kao i do sada. Desetljećima, imali smo desetljeća da riješimo sve ove probleme, no radije smo govorili o tome da u Europi imamo najbolji know-how. A ono što sada vidimo jest da ovdje ne možemo pronaći rješenja, da nemamo rješenja, a ponekad e, se pitamo postoji li to uopće volja za rješavanje ovih problema. Zapravo ne mogu vjerovati da europski inženjeri ne mogu pronaći rješenje koje bi omogućilo ispunjavanje svih obveza koje su propisane zakonima, a tiču se emisija. Čuli smo da je do sada bila da nismo bili dovoljno kreativni kako bismo pronašli rješenja za motore i druge aplikacije, ali i kako smo bili dovoljno kreativni kako bismo simulirali, odnosno e, manipulirali e, sama, ispite, sama ispitivanja. Pa stoga je opravdano postaviti pitanje postoji li volja da se učini nešto za dobrobit ljudskog zdravlja i da se ovdje napravi korak naprijed. Pitanje gospodinu e, na na koji način vi vidite odnosno na temelju vašeg rada kako, što vi mislite o ovom postupanju Volkswagena i mislite li da Europski parlament kroz svoj odbor može utjecati na tu situaciju? E, mi nekako imamo dojam da deset godina nije bilo dovoljno da se razvije tehnologija potrebna za ispunjavanje svih propisanih uvjeta. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, hvala svim e, izlagačima. Imam nekoliko pitanja raznim izlagačima. Možda prvi je e, za zajednički istraživački centar i Deutsche Umwelthilfe, zato što govorimo o ispitivanju emisija u stvarnim uvjetima vožnje, a nećemo se sad usredotočiti na faktor sukladnosti. Tu su donesene odluke na sreću, međutim sad moramo ići dalje. Osjećam da ako zapravo e, čitate ovo ispitivanje emisije o stvarnim uvjetima nožnje, to se čita kao loš roman i sada je mogućnost tu da krećemo prema stvarnim emisijama. Međutim, ako pogledate sva izuzeća koja su još uvijek dio ovog ispitivanja emisije u stvarnim uvjetima vožnje kao što je hladni start, iznad 150 metara ne morate biti u sukladnosti, ispod minus 3 stupnja Celzija ne morate biti u sukladnosti. Dakle, već imamo toliko izuzeća da moramo prestati govoriti o ispitivanju misije u stvarnim uvjetima vožnje jer još uvijek nismo tamo stigli. Jer kada automobilska industrija kaže evo sad ćemo prema ovom grafu moći e, vam e, pružiti euro 6, e, želim pitati da će umet da li zaista to postoji sada u ispitivanjima stvarnih emisija u stvarnim uvjetima vožnje. Dakle, želim se pitati koliko emisija mi još uvijek e, puštamo u tim e, ispitivanjima emisija u stvarnim ilitima vožnje i svi to moramo vidjeti prije nego što ponovno progutamo sve ono što nam lobi automobilska industrija nudi. Dakle, drugo pitanje, a možda je to vezano za lekcije EPA. EPA e, radi sukladnost u E, na cesti, odnosno ponekad se mjeri e, emisije na cesti i ponekad čak i nasumično kako bi bili sigurni da e, automobil zaista bude u skladu sa standardima. U Europi mi to još uvijek ne radimo. Kod nas ovo se čita kao knjiga za automobilsku industriju, dakle ovo možemo u o, s ovim morate biti sukladni, a vani možete raditi što želite. Dakle, mi bismo isto tako morali raditi sukladnost u vožnji. Ja mislim da trebamo imati standarde i da ti standard, se tih standarda pridržavaju kad voze. Zaista bih želio e, čuti e, mišljenje e, zajedničkog istraživačkog centra i Deutsche Umwelthilfe. Kada smo 2007. se dogovorili oko 80 mg po kilometra, jesu li onda već tehnologije mogle izmjeriti te standarde? Je li su tehnologije koje su bile na raspolaganju tada mogle to postići. Drugo, je je istino da se e, e, nude drugačije tehnologije na tržištima SAD-a i na, tržištima Europske unije? Dakle, očito postoje različite tehnologije jer u SAD-u su kontrole strože. Dakle, postoje li razlike između automobila na tržištu SAD-a i Europe? I treće pitanje, e, broj koji je e, ponudila e, industrija automobila. Dakle, oni su govorili da se radi o 1300 eura po novim instalacijama automobilima. Koja je vaša procjena o tim e, tehnologijama koje se moraju instalirati, a koje će onda biti u skladu sa standardima koje sad traži Europska unija? Dakle, koliko dodatnih investicija treba uložiti u automobil? Vjerojatno ćemo čuti drugu stopu nego što je, što je ona koju čujemo za automobilske industrije. Onda kada se radi o automobilskoj industriji, možda samo jedna lekcija jer smo započeli s vašom lekcijom. Dakle, prva lekcija bi trebala biti e, proizvodite čiste automobile umjesto da bolje komunicirate. Možda prva pouka koju treba e, e, dati automobilska industrija je da proizvode čišće automobile. A drugo, to je jedno temeljno pitanje za mene. Znam, ali ovo je važno. atmosfera u automobilskoj industriji izgleda da je takva da standardi postoji samo kada biste se s njima uskladili, samo kada znate kada se s njima treba uskladiti. Ali očekujete od automobilske industrije da ona želi proizvoditi čiste automobile. Dakle, kada će standard biti nešto što želite postići, a ne nešto što morate učiniti, a čim se to više ne ispituje, možete e, to izbjeći. Dakle, to je jedna stvar koju moramo reći automobilskoj industriji. I konačno, ja želim osigurati da na kraju svi postavljaju pitanja. Samo još jedna pouka automobilske industrije, ona je važna za sve. Oni kažu da inovacije idu brže od, od izrade propisa. Dakle, inovacije za čiste e, automobile idu brže nego što nam govore e, automobilske industrije. Zato možemo biti čišći i stroži nego što smo sada. Hvala. Sada idemo na gospođu Envi. Hvala lijepa. <clears throat> Dakle, naravno ja se slažem e, sa svim, e, svime što je rekao kolega Kaut. Željela bih shvatiti kako je moguće da naši europski automobili koji se izvoze u SAD na neki način poštuju da te granične vrijednosti. Jesmo li mi možda e, drugorazredni građani u usporedbi sa građanima SAD-a ili što se događa? Željela bih zapravo postaviti jedno precizno pitanje. U svjetlu skandala Volkswagena, Volkswagen je odlučio e, intervenirati e, na tisuće automobila, a nakon Eh, Renault vozila u Francuskoj. Ministrica seguin Royal je isključila instrumente za eh, artificijelno testiranje emisija. I zato imamo i softver za 700 tisuća vozila. I prošlih tjedana i delegirani administrator Fiat Kaisera je rekao da iako e, Fiat vozila poštuju granične vrijednosti, da će isto tako e, revidirati softver modela 500L. Jesu li ove mjere koje se predlažu za jedan dio flote e, trebaju modificirati takozvane poremećajne uređaje s obzirom da kada bi e, se to dogodilo u fazi homologacije, vjerojatno bi obuhvatilo sve modele na tržištu, a ne samo jedan dio tih modela. Je li sam u pravu? Hvala, gospodine Hernano. <clears throat> Merci, monsieur le président. E, je... Hvala, gospodine predsjedniče. Neću se vraćati na e, prilog, odnosno na prigovor Europskog parlamenta. Kada se govori o zakonodavstvu koje zapravo ima za namjeru staviti klipove pod noge našoj industriji, e, i moram priznati da se čudim da se u procesu komitologije razgovaralo o stvarima o kojima se zapravo možda i ne treba toliko govoriti dok se o nekim drugim temama šuti. Mislim da treba surađivati sa realnim gospodarstvom kako bismo imali razmjerno i dugoročno rješenje. Ekološki propisi koji za sobom povlače takav administrativni teret nadilazi možda ekonomske učinke koji bi mogli biti minorni. Zanima me kakav je odnos tih dvaju ciljeva prema mišljenju ministra za zaštitu e, okoliša niti jedan proizvođač automobila neće biti poštećen ovih novih e, regulativa. Ovaj zakonski okvir je li on u potpunosti primjenjiv, e, posebice kada se radi o stopama greške? Meni bi bilo draže da imamo stope greške, pa onda da ipak imamo zakonodavstvo koje se može ispoštovati, nego da imamo neučinkoviti zakonski okvir koji samo penalizira, sankcionira proizvođače što za sobom može povući katastrofalne posljedice. Hvala. Nakon prva dva govornika e, iz e, klubova zastupnika e, želim zamoliti kolege i kolegice da kraće govore jer za 25 minuta moramo poslušati e, šest e, govornika, a isto tako moramo ostaviti mogućnost e, da stručnjaci i dionici odgovore na pitanja. Gospođa Dali. Hvala, ja ću biti vrlo izravna. Imam nekoliko pitanja za različite izlagatelje. E, prvo spomenut je RDE, međutim s obzirom da RDE ne uključuje emisije kod hladnog starta, onda će to biti manje nego što je e, ono što govorimo kada govorimo o e, faktorima sukladnosti od <clears throat> 1,2 Gospodin je govorio i o RDE-u i o emisijama kod hladnog starta. I želim postaviti pitanje JRC-u. Koliko će nam dugo trebati da dobijemo RAD koji zaista odražava situaciju na cesti? Za sada imamo te rupe u zakonu i nemamo stvarnu sliku onoga što se događa na cestama. Drugo pitanje za gospodina Reše. S obzirom da će se RDE provoditi i na e, automobile prije proizvodnje i onda proizvođači mogu promijeniti vjeravanje takvim, na takvim e, vozilima. Dakle, RD će se onda primjenjivati na e, vozila u proizvodnji. Dakle, možemo li izbjeći da se ponovi situacija u kojoj se danas nalazimo? Imam reakciju i drugih govornika, međutim, s obzirom da je gospodin Reš rekao da ne postoji e, stvar dobro zakonodavstvo u tom smislu, onda je to u skladu s onime što je on rekao. Još jedno pitanje izravno za gospodina Žanarta. Europska e, agencija za okoliš, ovdje govorimo o CO2, on je govorio o CO2. Dakle, agencija je našla razliku između homologacije i stvarnih emisija i da ona, e, se, da ona iznosi 40 do 45%. Isto ste govorili o e, duplove ltp u Postoje izvješća da proizvođači automobila pokušavaju otegnuti e, uvođenje ovog sustava koji treba uvesti 2017. godine. Naše stajalište o duplo VLTP e, e, je da oni žele odužiti njegovo uvođenje, a isto tako želim postaviti posebno pitanje organizaciji za zaštitu potrošača. Na naš prijedlog nacionalne vlasti koje nisu uspjele uhvatiti prijevaru Volkswagena i dozvolile da se manipulira tim ispitivanjem, neće se e, suočiti ni s kakvim sankcijama prema novom sustavu, a e, proizvođači automobila će još uvijek moći tražiti najbolju moguće rješenje u Europi. Koje je vaš prijedlog kako bi se mogla riješiti ta situacija. Hvala gospodine Bilet. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju i hvala izlagačima na vrlo zanimljivim govorima, izlaganjima. Često nakon izlaganja ne živimo u, savršenom svijetu, međutim nakon takvih rasprava su donesene vrlo dobre i temeljne odluke. Kada govorimo o RDE e, ispitivanju e, možemo ga kritizirati, znamo da je idealna situacija zapravo neprijatelj dobroga, ali moramo reći da je to jedan veliki korak naprijed. Što se tiče homologacije, ona je od ključne važnosti i pokazuje da ju treba učiniti na neovisan način i to su važne odluke koje mogu e, povratiti povjerenje potrošača. To nisu lake odluke, ali temelje. E, smanjit će se jako emisije dušikovog e, i e, oksida, mislim, govorimo da li je čaša polupuna ili poluprazna, ali oni će se zaista smanjiti e, u sljedećim godinama. I inovacije, istina je, idu brže od e, zakonodavstva. I to je istina. Imam pitanje za gospodina Bostilsa. E, to je pitanje koje ću ponoviti jer želim dobiti odgovor, insistiram da dobijem odgovor. S obzirom da je tehnologija na raspolaganju kako smo došli do faktora sukladnosti 1,4 u kratko vrijeme, govorimo li o novim automobilima, govorimo li o postojećim automobilima i isto tako takozvani retrofitting automobila i koji je trošak novih e, automobila i instaliranje, odnosno retrofitting starih automobila. Za gospodina Žanara E, koji je e, i predsjednik BUK koji govore o e, softveru koji se ugrađuje u automobile. Kada idete na održavanje automobila kod mehaničara, tu se provodi mnoga užuriranja softvera. Znamo da ta ažuriranja softvera provode mehaničari kako bi manipulirali rezultatima i emisijama automobila. Može li nam gospodin Žanart e, kao e, predstavnik sektora dati jamstvo potrošačima da će potrošači dobiti 100% transparentnost u vezi s onime što se događa s njihovim automobilima kad dolazi do tog ažuriranja softvera? Hvala gospodin Dans. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala izlagačima na vrlo dobrom pregledu e, te slike. E, mislim da je dobro ponovno postavljati određena pitanja, da ovdje pitam neproizvođače, dakle koji je njihov dojam i vjerojatnost da ćemo dobiti tu, e, taj faktor sukladnosti od jedan kada dođe do dogovora hoće li zaista se smanjiti razine dušikovog e, oksida Je je to zaista nešto što možemo pretpostaviti. A kada se radi o e, proizvođačima, kad govorimo o tehnologiji katalizatora za smanjivanje, to se ne koristi u europskim automobilima, želio bih čuti objašnjenje zašto je to tako i može li to onda dobiti 80 mg noksa što tražimo sada. To je jedan od e, neobičnih elemenata koji zahtjeva malo više objašnjenja. Hvala. Hvala. Gospođa Revolt. Merci. Euh, Hvala. Pozdravljam spremnost proizvođača automobila da više komuniciraju i da pokažu da su u stanju poštovati norme i da su u stanju e, ispoštovati to drastično smanjenje emisija. Međutim, činjenica je da se postavlja pitanje zašto to sve nije učinjeno ranije. Ja razlikujem, iako ne stavljam u poziciju, gospodarske i socijalne čimbenike i ekološke čimbenike. Zašto se nije uložilo, to mene zanima, u katalizatore? Postojali su prijedlozi i moglo se vidjeti da se radi o zapravo nešto nižoj cijeni od poremećajnih uređaja koji su korišteni, a zbog kojih rezultati testiranja nisu bili točni o toj se temi mnogo govorilo u SAD-u. Također imam jedno pitanje vezano uz istraživanje i razvoj. Mislim da se to treba više isticati. Mene zanima želi li automobilski sektor također razvijati svoju, svoje istraživanje e, i razvoj vezano uz ostale vrste prijevoznih e, sredstava, ne samo automobile. Mislim da je ipak važno da polako izlazimo iz ere potpune motoriziranosti. Hvala. Hvala gospodin Zani. Thank you very much, eh, I think that... Uh, Hvala gospodine predsjedatelju. Bojim se da je ime ove igre koje ovdje igramo kako možemo jako mnogo novaca baciti u prošlost. Dakle, još uvijek postoje nekoliko tisuća i milijuna novih automobila, ali bojim se da se problem vraća na milijune i milijune starijih automobila i nisam siguran je li je sve u redu sa velikim kamionima. Dakle, govorimo o tome kako mjeriti emisije novih automobila. Dakle, to je samo vrh eh, ledenog brijega. A drugo pitanje stvarno vjerujem i slažem se s onima koji su govorili prije mene. Moramo vidjeti na koji način možemo zaustaviti ovo razdoblje e, automobila na benzin. Kako se možemo riješiti svega toga? Jer što god činimo, koje god pragove, e, brojke, postotke stvaramo, oni će još uvijek e, imati emisije. Dakle, svaka molekula emisija je zapravo opterećenje za prirodu. O tome isto tako trebamo razmisliti. Na koji način malo krenuti dalje, a ne samo trošiti milijarde eura na ispitivanja i mjerenja. I zato bih volio da ovaj odbor jednog dana E, napravi jedan plan o tome kako to zaustaviti. Dakle, kako potpuno e, smanjiti emisije CO2 i dušikovog oksida. Hvala. Hvala. Posljednja je gospođa Gutland. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala svim govornicima, bilo je to zanimljivo jutro. Mislim da kako se bavimo s ovim paketom e, RDA, drugim paketom RDA je vrlo opterećujuće. Znam da smo e, kasnili s tim paketom u e, pregovorima i da vlasti u nekim zemljama su odbile ozbiljno, ozbiljne ispitivanja provesti kako bi se pozabavili s tim problemom. Znam da se kaže da trebamo potpuno novi sustav u budućnosti i da bolje to moramo kontrolirati na središnjoj razini dok naši građani imaju zdravstvene probleme zbog loše kvakvoće zraka, znamo da danas postoje već tehnologije koje mogu smanjiti razinu NOX-a na 1,1 faktor sukladnosti za e, razine Euro 6. I u svjetlu toga mislim da je potpuno neprihvatljivo da se RD, RDE e, ne, da, da se ne vide znanstveni dokazi toga u smislu RDA. To je veliki neuspjeh. Kada se radi o trećem i četvrtom paketu koji se sada provode, vidimo da e, svi aspekti e, i znanstvene, znanstven, znanstvenih dokaza moraju to podržavati. Dakle, to ne smije onda utjecati na E, naredne pakete RDA. Moramo, zato me zanima čuti još o tome što misle govornici o mogućnosti osiguranja da znanost i stvarni podaci e, vode nas e, na putu prema budućnosti. Hvala. Thank you very much. Hvala. A sada dionike i sudionike molim da daju odgovore i da budu kratke. Dakle, svake govornike ima pet minuta. Nakon pet minuta morat ću vam oduzeti riječ. Ići ćemo istim redu i počet ćemo sa gospodinom Krasenbrinkom. Hvala. Dakle, pokušat ću govoriti samo pet minuta i počet ću sa pitanjem. Dakle, o tome, dakle, JRC EBP, e e, dakle, ka EPA, to e, kakav je odnos, koja je uloga. Dakle, sustav u sad je potpuno drugačiji od onoga što imamo u Europi i puno toga je napravljeno, puno toga se radi e, u centrima za homologaciju vozila u Europi. E, taj posao koji je odrađen je vrlo e, i ogroman zahtjeva e, također infrastrukturu koju mi u ERC-u nemamo. Međutim, komisija je dala prijedlog novog okvira za homologaciju, a taj prijedlog predlaže jaču ulogu Europske komisije te također obuhvaća i ERC. Ovdje možemo zasebno preuzeti vodstvo i predviđam da ćemo tako reći preuzeti neku, neku vrstu, da će Europska komisija preuzeti neku roku, dakle, kontrole. Mi nismo tehnička služba, mi smo istraživačka služba, dakle ono što mi možemo jeste napraviti jeste napredna Dakle, e, kakve vrste homologacije se provode u Europskoj uniji. Također možemo provjeriti i interne sukladnosti, te također pokušati e, da napravimo provodima aktivnosti nadzora tržišta koje će pa dati podršku Europskoj komisiji da provjeri je li postojeći sustav valjan ili nije. E, dakle, mi smo ponaj prije istraživačka institucija i stoga ne možemo previše odstupiti od naših postupaka u samom testiranju, te vidite prvo što, dakle, ono što dakle, vidjeti je li postojeće zakonodavstvo valjano nije ili treba poboljšanja. Tu mi možemo preuzeti značajnu ulogu dakle, u okviru suradnje sa Europskom unutar Europske komisije da vidimo zapravo što će, se događa ili događa u budućnosti. Hibridna vozila, na tome je bilo također riječi, hibridna vozila i RD postupak ispitivanja, četvrti postupak obuhvaćaju analizu podataka prikupljenih za hibridna vozila. Dakle, to je obuhvaćeno kada je riječ o emisijama, dakle CO2 i potrošnja vozila, to se provode određene aktivnosti, također unutar moje jedinice. Bavimo se time na koji način najbolje testirati hibridna vozila, jer to je vrlo kompleksno pitanje, vrlo kritično pitanje koje ovdje moramo uzeti u obzir. Potom, dakle, u izvježenom pitanju imali smo e, referencu na sustavu SAD-u, e, tajnosti ispitivanja. Mi, zapravo, mi u IRC-u možemo odstupiti od naših e, postupaka, procedura koje su zacatane. Dakle, tajno ispitivanje je ono što mi provodimo, mi ne govorimo što, kako ispitivanje ćemo provesti, na kojem vozilu i tu možemo zapravo djelovati na istoj razini kao i EPA co Potom dakle, dodatne emisije u okviru RDA u odnosu na ono što je već implementirano. Dakle, to e, pitanje koje se postavlja vezano za faktore sukladnosti, te koliko će dugo trebati da imamo dakle, pitanje koliko dugo će trebati da e, RDA e ispitivanja istinu reflektiraju stvarnu situaciju. Dakle, nije riječ samo o vrijednostima koje se mjere u ispitivanjima. Ne trebamo samo njih uzimati u obzir. Moramo uzeti u obzir također i sami postupak e, ispitivanja e, u RDE-u. E, koriste se instrumenti koji značno su drugačiji od onoga, od instrumenta za koji se koriste za ispitivanja u laboratorijima. Dakle, ako isporedite instrumente kome se te ispituje emisije dušikov dioksida oksida, onda vidite jasne razlike. Gospodine Gotan, a i drugi su ovdje ukazali na to da 30%, 30% može iznositi e, odstupanje i da to odstupanje 30% može se povezati sa samim uvjetima samog, e, u kojima se ispitivanje e, provodi. Dakle, se provođenje provođenje ili ponavljanje ispitivanja emisija u laboratorijskim uvjetima s drugim instrumentima može uzrokovati ustupanje čak od 30%. No vratimo se na um, uvjete, sve na uvjete vožnje i SD paket. E, to bi zapravo trebalo nas dovesti do one točke kada možemo reći da smo obuhvatili sve sve ono što treba uzeti u obzir, ali da ćemo nastaviti na e, poboljšanju same, samih e, postupaka i to, evo, to je prvi put da primjenjujemo tako što. Toliko s moje strane. Hvala. A sada riječ ima gospodin Reš. Hvala. Hvala na ovim e, usimno zanimljivim pitanjima. Ja mislim da automobilska industrija posljednjih je u posljednjih nekoliko mjeseci izgubila na vjerodostojnosti. Ne samo izgubila, neko je sama pridonijela tome. Imamo skandal sa Volkswagenom. Istraživanja koje smo mi provjerali i drugi jasno pokazuju da osim Volkswagena i drugi njemački, europski i van europska poduzeća vrše prevaru kada je riječ o proizvodnju automobila. Mi smo zaista iznenađene time da kada vidimo brojke i koliko su navodno trebaju biti skupe poboljšanja. E, dakle, ove brojke koje navode industrije zapravo su na kraju iznose tak, tek mali dio toga u stvarnosti. U Kaliforniji imamo četiri puta strože granične vrijednosti. Christopher Glander mi je prije dva tjedna još jednom rekao da se njegovim načinom testiranja, nazvomišnim testiranjima zapravo više nije pronašao niti jedno vozilo koje premašuje granice. Dakle, na cesti, neovisno od temperature, čak i do minuse 7 stupnjeva, da, se sva ta vozila koja su testirana mogu ispunjavati uvjete. Ono što je meni prvo zanimljivo je da su ta vozila u SAD-u jeftinija nego u Europi. Stoga mi nije jasno nije jasno ovo pitanje do kada možemo postići faktor sukladnosti od 1.0 u Europi. Moj odgovor je zapravo odmah, jer to već imamo u SAD-u. Zapravo moj zahtjev jeste e, stojite uvjete za e, industriju te neka se najbolja tehnologija koja nam je raspoloživa ne ugrađuje automobile samo u SAD-u, nego također u Europi. Matijas Kotin je rekao nešto vrlo važno. Stavio je referencu e, na farmaceutsku industriju Imali smo skandale, danas i više nemamo u tom području. I da, e, imamo norme, imamo norme koje primjerice imamo i za e, kočnice. Nitko ne bi se usudio reći e, da sustavi kočenja ne smije najbolje funkcionirati na temperaturama ispod minus 10 stupnjeva. Zapravo, mi znamo koliko su to, da i nekad imamo apsurdne propise. Dakle, sve propise vezani za čistoću, kvalitetu čistoće zraka, vezani su naravno i za emisije i stoga imamo propise, moramo ih je provoditi. Kad je riječ o Njemačkoj agenciji za nadzor prometnih vozila, 2010. imali smo u Njemačkoj jedan slučaj jasnih naputaka vezano za e, same krajnje kontrole mi smo tu eh, pratili, odnosno eh, eh, dali svoj doprinos u jednoj parlamentarnoj inicijativi vezano za članak 36 i njegovu primjenu. dakle, i komisija odnosno, koju sada imamo u e, Njemačkoj e, sastoji se od sedam članova, među njima je i jedan znanstvenik. Međutim, znanstvenik koji dolazi iz područja automobilske industrije, stoga tu nam nedostaje na e, transparentnosti. Ono što imamo u sed u jačanje zaštite potrošača, zaštite potrošača, sve to moramo provesti i u Europi. E sada, kako izgleda rješenje ovog samog skandala vezano za Volkswagen svaknu SAD-u. Dakle, 5000 automobila će imati novi update samih, samog softvera 10 e, tisuća će biti, e, dakle se povlače sa tržišta, 350 tisuća, automobila bit će ugrađeni katalizatori. A kako izgleda u Europi? U Europi imamo ovaj dodatak koji je prvi put ugrađen u Europi 2000 kao Košta tek 2 eura. Zapravo to je e, ona, koliko, to ukazano to koliko ozbiljno industrija se odnosi prema propisima vezano za zaštitu zdravlja ljudi. Ono što moramo paziti jeste da nemamo sada ponovno jednu nevjerojatnu količinu propisa. U pojedinim vozilima imamo e, sustave za prikupljanje podataka koje već znaju e, gdje se nalaze u blizini e, lokacije na kojima se često provode testiranja. Imamo skrivene softvere u automobilima i stoga moja glavna preporuka glasi pazite na to da u samim propisima koje se odnose na naknade na testiranja e, uvrstite odredbu o permanentnom razvoju i uvrštavanju novih situacija za testiranje. Hvala. A sada riječ ima gospodin Bostov. Hvala. Hvala gospodine predsjedavatelju. Također zahvaljujem članovima ovog odbora na raspravi i zanimljivim pitanjima. Ja ću se osvrnuti na ona pitanja koja su se odnosila na tehnologiju, tehnologiju smanjenja dušikovih emisija. Gospodin Ekot i drugi su postavili konkretna pitanja o uporabi tehnologija i tome imamo li raspoloživu tehnologiju već danas. Mislim da je gospodin Ekot eh, već postavio, eh, postavio jasno pitanje i traži odgovor da ili ne. Postoji li tehnologija i postoji li razlike između tehnologije koje se upotrebljava u SAD-u i eh, Europi? Da, tehnologija za smanjenje tužikovi emisija dušikovih oksida postoji. Dakle, imali smo primjenu takve tehnologije već u 2005. godine kada je riječ o teškim gospodarskim vozilima. upotreba takve tehnologije omogućila je optimiziranje potrošnje eh, goriva i e, smanjenje drugih emisija. Dakle, tehnologije postoje, mm, dakle imamo masivnu e, proizvodnju na tom području. Ovdje sada ne mogu govoriti o troškovima, ali troškovi takvih tehnologija time se dakle bavilo kada se radila procjena učinka norme euro 5 u 2007. godine te pripreme za uvođenje norme euro 6. Dakle, definitivno odgovor je da postoji tehnologija, tehnologija za smanjenje emisije dušikovih oksida. Ono što se treba je poslije mogućenje njihove kombinacije sa drugim mjerama optimiziranja e, samih e, motora kako bi se bilo dobro kalibrirano i kako bi motor dobro funkcionirao u svim uvjetima. E, dakle, mm, Dakle, potrebno tu imamo jed blu, eh, infrastrukturu i tehnologiju koja je kompatibilna. Potom eh, faktor sukladnosti je 1,7. Mislim da ćemo tu imati reviziju ovih eh, faktora sukladnosti, a dugoročna cilj trebao biti e, faktor sukladnosti od 1,0. Više danas imamo podatke koji pokazuju e, da je moguća i niža emisija. Imam i tu nekoliko primjera. Dakle, u Ujedinoj kraljevini imamo instituciju koja objavljuje, redovno objavljuje dakle, podatke i ukazuje da postoje moguće i niže emisije ispod 1.0. Europska komisija također isto navodi primjera, a i naši projekti iz IECC kada je riječ o uporabi filtera i e, katalizatora za pročišćavanje e, čestica ukazuju na mogućnost postizanja nižih e, vrijednosti mjerenja. Kada je riječ o RD-u i sukladnosti, dakle to je vrlo važno razvijanje upravo ovoga četvrtog paketa RDE-a i tu ćemo mi surađivati sa Europskom komisijom i drugim dionicima kako bi se postigli dobri rezultati do kraja 2016. godine. I zaključno još nešto vezano za pitanje gospodina Beleta. Dakle, pitanje koje se odnosilo na e, troškove, dakle, tim pitanjem smo se bavili u izradi procjene, dakle, procjene učinka za euro 5 i euro 6. Faktor sukladnosti NCA 4 je također dakle, moguće postojeće i za automobile sa retrofittingom tu je zapravo riječ o vrlo kompleksnoj interakciji kada je riječ o e, retrofittingom i optimiziranjem motora. Međutim, postoji mogućnost za smanjenje emisije kada je riječ o teških vozila i e, autobusa, ne samo putničkih vozila. I na kraju pitanje od Košviće Gutland. Ona je pozvala na e, znanstvene podatke, stvarne podatke koji će pod e, pomognuti, odnosno uvođenje EDA u budućnosti. To je, to je zapravo ono što mi radimo i potrebno generirati podatke koje, se može vidjeti utjecaj uvođenja ovog procesa. Hvala. Hvala, a sada e, gospodin Hvala. Hvala gospodine predsjedavatelju, hvala na svim postavljenim pitanjima. Kao prvo, dakle, nešto vezano na ovom pitanju usporedbe SAD-a i Europske unije. Trenutačno u SAD-u i Europsku uniju standardi i te postupci su potpuno različite. Dakle, kako biste mogli ispuniti zahtjeve SAD na norme, moramo, mi moramo e, dakle, imati e, drugačije, drugačije razvijete automobile. Evo jednog primjera. Kada je riječ o kvaliteti zraka, dakle u Europi imamo standarde po vozilo, a u SAD-u e, su to vrijednosti za cjelokupnu flotu automorskog proizvođača. To je već velika razlika. Kao drugo, pitanja koja se odnose na način provođenja testiranja u SAD-u te postupaka koji se provode u Europsku uniju i ne bi li bilo bolje primjenjivati postupak iz SAD-a. Tu možemo biti e, reći sljedeće. Postoje jasno, moraju postati jasne ciljevi, e, odnosno e, kažne vrijednosti i mora se imati jasne propise koji se proizvođače traži da ispunjavaju te cilje vidjeli da su eh, da vozila su sukladna eh, propisanim normama, neovisno uvjetima testiranja. Automobilska industrija je priznatala prijedlog Europskoj komisiji u trenutak kad smo počeli voditi raspravu o FDE-u. Dakle, već u ranoj faze rasprave mi smo sami dali prijedlog što prvo da se da, pogleda i što se radi u SAD-u, te da se preuzme ono što je zapravo postoji, što je razvijeno u SAD-u, ali komisija je odlučila razvijati vlastiti sustavi, i vlastite metode metode Potom, mi potpuno ste razumijemo nezadovoljstvo eh, nekih članova vezano za one diskrepancije i gaz u rezultatima mjerenja, u laboratorijskim uvjetima i uvjetima stvarne vožnje. Ono što mora biti jasno jeste ili ćete proizvođače e, priznati da e, primjenjuju metode testiranja propisane zakonom. U tom slučaju e, oni proizvođači automobila moraju se pridržavati protokola i smiju mijenjati metodologiju ispitivanja tek u trenutku kada dođe do ažuriranja e, samih propisa. U danas e, mi e, dajemo podršku sde u jer sada imamo ažurirane protokole testiranja, testiranje u stvarnim uvjetima vožnje i ono što želimo mm, onima nas su postavili pitanje možemo dati sljedeće odgovore da mi se polako približavamo Um, dakle, stvar, testiranju stvarnim uvjetima vožnje. Ne smijemo zaboraviti. E, možemo samo pokušati biti što bliže stvarnosti, no nikada nećemo imati 100%, nikada nećemo imati 100% posto ono što imamo u stvarnom tu, jer emisije u stvarnim uvjetima vožnje um, su pod utjecajem vanjskih faktora, također i ponašanja vozača i nikada ne možete kontrolirati 100% to apsolutno sve. Kada imate i ažurirani protokol ispitivanja, kada pouzmete sve, sve u obzir, Neovisno tome o kojoj metodologiji ovdje govorimo, nikad nećemo imati 100% e, ono što imamo u e, stvarnosti. Dakle, i to je stvarnost koju moramo uzeti u obzir. Potom, e, pitanje vezano uz duplove LTP, da, Mm, od 2017. E, e, imamo e LTP, onako kako to tražila Europska komisija. I ponovno, ono što moramo zamčiti jeste da ne stvaramo nepotrebno kompleksne sustave. Imamo RTE, imamo tuplove LTP. Dakle, moramo se potruditi da sve to bude sinkronizirano kako e, bi E, proizvođače mogli prilagoditi promjenama koje dolaze kako bi proizvodni automobili mogli ispunjavati e, norm, e, zadane norme i standarde. Potom učinkovita potrošnja goriva, CO2 neutralna vozila. Ja mogu reći da svi proizvođači ulažu u alternativne pogon za goriva, također ulažu u istraživanje novi, dakle, novih alternativnih goriva e, za njegovo korištenje u budućnosti. Međutim, to nemamo još, e, to nemamo u ovom trenutku. E, dakle, mi smo tu u sastavnoj raspravi sa komisijom, sa članovima, da vidimo na koji način možemo potaknuti tržište kako bismo prešli sa tradicionalnih na nova pogonska goriva. Dakle, automobilska industrija želi ići u tim, tim smjerom. Evo, ispričavam se što sam prekoračio zadano vrijeme. Hvala, a sada gospodin Carroll. Thank you, for Kao prvo, hvala lijepa članovima odbora na pitanjima. Nastojat ću odgovoriti na što veći broj njih u ovom kratkom vremenu. Kada se radi o sukobu interesa i mogućnosti da proizvođači automobila traže povoljniju uslugu homologacije diljem Europe, Postoji niz pitanja koja zapravo treba riješiti e, unutar zakonskog okvira koji se bavi homologacijom. Trenutačno sada u većini slučajeva izravno se plaća homologacijskoj službi i također nadležnom tijelu. Gdje god imate financijsku naknadu uvijek će postojati potencijalni sukob interesa da se e, radi u interesu klijenta koji plaća. Taj se problem može riješiti na čitav niz načina. S jedne strane možemo imati neovisnu tehničku službu e, ili sustručnjački proces analize na europskoj razini kako bi se jednostavno uklonilo ovo izravno plaćanje službama koje omogućuju homologacijska ispitivanja. Također moramo vidjeti da bilo kakvo testiranje sukladnosti na razini Europske unije ima odvraćajuće efekte e, kada se radi o eventualnim zaobilaženjem propisa. Moramo osigurati poštovanje jednakih uvjeta za sve, jednakih pravila za sve. Kada govorimo o pitanju sukladnosti i faktoru sukladnosti te usporedbi sa sustavom SAD-a, u Pogledate li u SAD-u rezultate testiranja e, dušičnog oksida i eventualne ciljeve možete vidjeti da su oni u Europi dvostruko ambiciozni. Postoje tehnologije danas na tržištu koje već sada mogu postići ciljeve o kojima govorimo, tako da mislim da nema nekog posebnog temeljnog problema kada govorimo o razlici o potrošnji goriva između automobila. U SAD-u više od 90% vozača nadilazi službene e, rezultate koje objavljuju proizvođači automobila, dakle dobivaju bolje rezultate od onih koje proizvođači automobila e, objavljuju e, u svojim reklamnim materijalima. Također, e, činjenica da se možda građane Europske unije tretira kao građane drugog reda u odnosu na pristup SAD-u. Činjenica je da zakonski propisi ne funkcioniraju baš dobro u praksi, ali moramo pogledati i ulogu proizvođača automobila. Volkswagen je ponudio tisuću dolara e, onim e, automobilima e, po onim automobilima koji su bili opremljeni poremećnim uređajima, dok recimo potrošači u Europskoj uniji nisu dobili ništa, dakle nisu dobili nikakvu kompenzaciju. A trebali su dobiti nešto, barem ispriku, zbog toga što nisu dobili vozilo koje opisuje ugovor koji su potpisali. Također se može vidjeti analizom da zapravo nije došlo do velikih poboljšanja. E, moramo potrošačima jasno reći koji su mogući učinci onoga što želimo provesti. Eto, hvala. Thank you very much. Uh, thank you for all the expert and also for the Hvala lijepa stručnicima, hvala lijepa predstavnicima automobilske industrije kao i potrošačima. Mislim da je ovo bila korisna rasprava. Zahtjevi za informacijama naših kolega dobili su adekvatan odgovor. U potpunosti su odgovore na pitanja koja su članovi postavili. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. E, to je zapravo donošenje dnevnog reda predložit ću neke izmjene. Dodatak informacija predsjedatelja vezano uz preporuke koordinatora od 17. veljače, dakle to je sada nova točka 3a i odgoda e, sastanka u Ožujku vezano uz razmjenu mišljenja s komisijom o zaštićenim pomorskim područjima. Svi koji žele otići iz prostorije, molim vas da to učine u što kraćem roku i bez e, rasprave s ostalim kolegama, jer moramo nastaviti odmah s radom budući da kasnimo. E, treća točka dnevnog reda. Danas imamo prevođenje na 21 iz 21 jezika. Ovaj sastanak bit će dostupan i elektronički putem aplikacije i meeting. Ako nema nikakvih e, primjedbi, dnevni red je usvojen. A sada sljedeća točka dnevnog reda. Izvješće o međuinstitucijskim pregovorima koji traju na temu medicinskih proizvoda i in vitro diagnostičkih medicinskih proizvoda. 17. veljače e, održan je trijaloški sastanak, prvi takav pod nizozemskim predsjedanjima, također se Također se očekuje da će zaključci biti, e, odnosno da će pregovori biti zaključeni pod ovim predsjedništvom. Sva su poglavlja za sad otvorena i o njima se pregovara kao i o svim prilozima, te se pregovori nastavljaju o čitavom nizu otvorenih važnih pitanja. E, pregovaračke strane vrlo su blizu dogovoru vezano uz neka vrlo važna pitanja. Neka druga pak pitanja kao što je primjerice e, osiguranje od odgovornosti, pravilo 21. i e, genetsko savjetovanje tražit će dodatni radi kompromis. Kada, radi, kada govorimo o usklađivanju kliničkih ispitivanjima i e, poglavlju šestom o kliničkim dokazima i istragama e, možemo reći da je tu također e, pregovarački proces snažno uznapredovao i ima još nekoliko otvorenih pitanja. A sada prelazimo na razmjenu mišljenja sa gospođom Andreom Amon, e, vršiteljicom dužnosti ravnateljice ECDC-a. E, kao što je to običaj, najprije ću njoj dati riječ. Samo prije toga želim naglasiti da će vršiteljica dužnosti i ravnateljice zapravo predstaviti glavne aktivnosti ECDC-a u 2015. godini. E, to je bio čitav niz izazova, uključujući one s ebolom. sljedeći program aktivnosti sljedeći program aktivnosti ECDC-a, dakle program aktivnosti za ovu godinu, morat ćemo raspraviti sa novim ravnateljem i ravnateljicom kad budu imenovani. Izvolite, gospođo Amon. Hvala lijepo, gospodine predsjedatelju, e, uvaženi članovi odbora. Hvala vam što ste me danas pozvali na ovu raspravu. Ja sam vršiteljica dužnosti i ravnateljice ECDC-a sada već gotovo deset mjeseci. I tijekom tog razdoblja obavljanja dužnosti ja sam se u potpunosti posvetila tome da osiguram glatki prijelaz unutar ECDC-a do trenutka dok se ne imenuje novi ravnatelj dok sam bila na ovoj poziciji, u više sam navrata imala prilike doći kao gost u vaš odbor, a također sam se sastajala i sa kontakt osobom za ECDC, gospođom Katarinom Koničnom iz ovog odbora koje bih željela zahvaliti na potpori. Također želim zahvaliti Žaku Šeresu koji je predstavnik u našem e, upravnom odboru od strane parlamenta. Hvala vam na potpori. Želim se također sada usredotočiti na nekoliko prioriteta ECDC-a u 2015. godini. E, započela bih sa tri najvažnija događaja koja su bilježila prošlu godinu. Za početak radi se o epidemiji ebole. E, krajem e, prosinca 2015. godine Gvineja je proglašena slobodno od Ebola, a Sierra Leone i Liberija dobile su taj status ranije iste godine. Sporadični slučajevi pojavljuju se otad u Liberiji i nedavno također u Sierra Leoneu. E, takvi recidivi zapravo nisu neočekivani i zapravo naglašavaju da postoji potreba za pojačanim nadzorom jer do ovakvih ponovnih izbijanja bolesti u manjem opsegu može doći. Dakle, kada se radi o pandemiji u zapadnoj Africi, možemo reći da se radilo o tužnom i sporom putu u kojem je E, bilo više od 11 tisuća umrlih i više od 20 i nešto tisuća zaraženih. U studenom 2014. E, godine e, gdje se očekivalo još uvijek da će doći do značajnih izbijanja ove bolesti, pojavnosti ove bolesti, ECDC zapravo je dao podršku aktivnostima nadzora u Gvineji e, i to na taj način da su tamo poslani stručnjaci koji govore francuski. Kao rezultat ECDC je inicirao svoju e, prvu međunarodnu misiju stručnjaka koja je bila u potpunosti u okvirima e, aktivnosti koje je poduzela Svjetska zdravstvena organizacija. A također je ta misija koordinirana sa glavnim upravama ECO i Sante. Upravljanje podacima, snimanje situacije, obuka lokalnog osoblja kako bi ono moglo obavljati potrebne aktivnosti samostalno, te davanje podrške svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i reaktivacija vezana uz ostale infektivne bolesti sastavni su dio ove misije. Naime, o neke aktivnosti vezane uz ostale infektivne bolesti zapravo su bile u posljednje vrijeme dosta zanemarene. 89 stručnjaka je zapravo raspodijeljeno na različite punktove, došle su iz ECDC-a, našeg e, programa suradnje kao i Europske unije i svatko od njih provodi na terenu između 3 i tjedana. ECDC je proizveo čitav niz procjena rizika. Možete vidjeti da smo imali 14 ažuriranih dokumenata u protekle dvije godine, a također smo na zahtjev tri zemlje također proveli e, analizu njihove spremnosti da se uhvate s ebolom. Također smo osigurali smjernice e, o sigurnom korištenju opreme. Druga pojava koju želim spomenuti jest MERS COV. E, problemi su počeli već 2012. godine kada se pojavila bolest. 2015. godine mogli smo vidjeti prvi veliki klaster izvan e, Saudijskog poluotoka. Ono što možete vidjeti ovdje jest da je cijela priča počela s jednom osobom e, koja je u konačnici zarazila 100 do 200 osoba. E, mislim da ovaj klaster pokazuje moć i potencijal širenja ovog virusa. ECDC je također pratio razvoj situacije, te smo slali ažurirane informacije u sklopu evaluacija rizika u devet navrata. Treća važna stvar je virus Zika. Započeli smo s praćenjem, tjesnim praćenjem od prvog kvartala prošle godine, a još smo intenzivirali taj nadzor od listopada 2015. godine kada je e, mikrocefalija i prva pojava sindroma zika primječena. E, e, dakle, govorili smo o povezanosti sa makrocefalijom i mogućom povezanosti sa drugim važnim sindromima. sindromom Giambari. E, aktivirali smo naš e, operativni centar za hitne situacije početkom mjeseca vezano uz e, virus Zika. Sada se zapravo radi o tome da pokušavamo procijeniti rizik za europske građane i pokušavamo dati informacije o putovanju za radnike u industriji. Ono što sada zaista trebamo je je praćenje e, zike, posebice u onim područjima koji su označeni na ovom, e, ovoj mapi e, žutim, jer to su područja gdje se nalaze komarci koji su u stanju prenesti, prenijeti infekciju s jedne osobe na drugu. To sada moramo činiti zato što moramo biti spremni za porast temperatura, a tada će se komarci aktivirati. Naime, za sada je i situacija jednostavno takva da je vrijeme prehladno pa nisu aktivni. Iako je mandat ECDC-a da funkcionira unutar Europske unije, prijetnja infektivnih bolesti može se pojaviti bilo gdje u svijetu i tako doći i u Europu i to zapravo znači da vrlo često moramo izaći izvan Europe i otići dosta daleko kako bismo spriječili da se problem razvije u Europi. Zbog toga moramo razvijati i održavati komunikaciju i suradnju sa našim e, tehničkim e, e, i stručnim kolegama u drugim dijelovima svijeta. To kreće odmah sa zemljama koje su sastavni dio vala proširenja. 2015. godina važna je prekretnica za tehničku suradnju sa zemljama e, u okolici Europske unije, u susjedstvu Europske unije organizirali smo 13 e, događaja i e, seminara. To su zemlje koje su na ovoj kati označene tamno-zelenom bojom. Također smo nastavili stručnu suradnju u sklopu europske susjedske politike i to su zemlje koje ovdje možete biti označen, e, koje možete vidjeti označene svjetlo zelenom bojom. Organizirali smo također i aktivnosti koje uključuju 71 stručnjaka iz zemalja koje su sastavnim dijelom e, europske susjedske politike. Željeli smo postupno uvesti te zemlje u aktivnosti ECDC-a i borbu protiv infektivnih bolesti. U lipnju 2015. godine također smo obavili evaluaciju e, sustava zaštite od prijenosnih bolesti u Turskoj, a istu stvar učinili smo i u Ukrajini nešto kasnije iste godine. Razvili smo partnerstva i sa centrima koji se bave istim aktivnostima kao mi, a nisu u Europskoj uniji, dakle govorimo o SAD-u, Kanadi, Kini i Izraelu. Nekoliko riječi o zdravlju migranata. Radi se o pitanju koje je još uvijek visoko na popisu prioriteta u političkoj raspravi. 2015. godine jedan od aspekata važnih u ovom kontekstu bio je dolazak izbjeglica i suradnja sa državama članicama, Europskom komisijom i Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Tijesno smo pratili situaciju i kako se ona razvija kada se radi o izbjeglicama, te smo nastojali izdvojiti potencijalne mogućnosti izbijanja i širenja zaraznih bolesti. To nije bilo od prioritetne važnosti, međutim činjenica je da se zarazne bolesti pojavljuju u ovakvim okolnostima. Naša agencija ponudila je evaluaciju rizika i stručni savjet povezan s time. Međutim, činjenica jest da možemo vidjeti da su migranti vrlo ranjiva skupina zato što nemaju uvijek slobodan pristup zdravstvenoj skrbi, posebice kada se radi o cijepivima. Ono što možete vidjeti na sljedećem slajdu jest pat mortaliteta u proteklom stoljeću vezano uz zarazne i infektivne bolesti. Osim što je došlo do poboljšanja u higijenskim uvjetima, došlo je i do dvije medicinske intervencije. Prvo izum antibiotika, a drugo e, procijepljenost. Ono što danas možemo vidjeti jest da se sve više pojavljuje da se pojavljuje sve veći broj mikroba koji su otporni na antimikrobne lijekove i antibiotike. E, ta je tema jedna od dvije teme koje su visoko na listi prioriteta ECDC i Europske komisije, zato što se jednostavno ne možemo dozvoliti da izgubimo moć koju nam daju antibiotici i cijepiva. Prošli studenog ja sam na EAAD-u e zapravo predstavila rezultate e, vezane uz ova pitanja, sudjelovalo je više od 100 sudionika. Također smo imali prilike razgovarati sa stručnjacima za sigurnost hrade i e, Janom Jakab iz Svjetske zdravstvene organizacije gdje smo zapravo govorili o tome na koji način smanjiti rezistenciju na antibiotike. Kada se radi o politici cijepljenja u Europi možemo vidjeti da ne ispunjavamo ciljeve koje smo si postavili u sklopu zaštite javnog zdravlja. To se nažalost može vidjeti eh, i iz podataka za 2010. u 2015. godinu, a možemo vidjeti da se ciljevi zapravo sve više i više odlažu. Sada je krajnji rok 2015. 2020. godina, ali pitanje je hoće li se to održati. Dakle, e, svi na europskoj razini trebali bi omogućiti da se ovi ciljevi ostvare. Na kraju željela bih zaključiti prezentaciju informacijom da je 2015. godina zapravo obilježila e, deset godina rada ECDC-a mi ćemo se morati premjestiti 2018. godine budući da će tada isteći ugovor za najam prostorija u kojima radimo sada. E, prostorije nisu optimalno rješenje niti u smislu sigurnosti, niti u smislu e, učinkovitosti prostora i njegovog korištenja, pa upravo zato želimo e, nakon isteka ugovora promijeniti lokaciju. Trenutačno e, razmatramo 40 potencijalnih e, lokacija. E, mislimo da smo pronašli lokaciju koja će nama odgovarati i za dva tjedna ćemo to predstaviti nadležnim tijelima. Evo ovime bih željela zaključiti prezentaciju. Hvala vam na pozornosti i veselim se tome što ćemo u rujnu moći ugostiti vašu delegaciju te sam spremna odgovoriti na vaša pitanja. Hvala lijepa, a sada dajem riječ Katarini Konečni koja je kontaktna osoba za ECDC. Hvala. Zahvaljujem e, vršiteljici dužnosti e, ravnateljice na ljubaznim riječima. Ona je zaista sažeto rekla koji su glavni ciljevi ECDC-a i kako su ostvareni u prošloj godini. Mi smo u stalnom kontaktu i mogla bih spomenuti čitav niz drugih aktivnosti u proteklih nekoliko godina. Mislim da bi se iz toga moglo jasno vidjeti da je ECDC najbolja agencija koju Europska unija ima i zahvalni smo što je imamo. Javljaju se međutim stalno novi izazovi. Ravnateljica ih je spomenula. Rekla je i na samom kraju prezentacije što se očekuje dalje, a mislim da je E, ovo je jedna od tema o kojoj će se razgovarati i na odboru za proračune. Naime, treba štedjeti, ali mislim da kod ove agencije uštede bi zapravo mogle dovesti do značajnih gubitaka. 2015. i 2016. godina dvije su godine koje su vrlo važne za ECDC što više ključne su zato što se ECDC e bavi pitanjima kao što su sprečavanje daljnjeg širenja ebole i e, sada virusa Zika. E, o virusu Zika govorit ćemo kasnije tijekom dana. I mislim da ono što se događa jasno pokazuje da nam ovakva agencija treba. Što su izazovi veći, to je i bolje osoblje i bolja lokacija nužni. I nadam se da će proračun za sljedeću godinu biti odobren, te tako ćemo učiniti sve u našoj moći da odvojimo više sredstava za ECDC, zato što mislim da svaki uloženi euro je više struko isplativ. Za naše građane ova agencija je vrlo važna, zato što ima planove za krizne situacije, vezano uz pojavu različitih virusa. Ne želim e, biti e, ovdje osoba zadužena za crna proročanstva, ali mislim da možemo u budućnosti očekivati i pojavu većeg broja drugih novih virusa. Možemo vidjeti također da e, svjedočimo jednom velikom migracijskom valu, dakle i taj fenomen migracije također bi mogao dovesti do povećanja rizika jer uvijek kad imate takvo veliko kretanje stanovništva, onda s time ruku pod ruku ide i rizik od izbijanja određenih bolesti. Znamo da je 2015. godina bila godina kada nije bilo službeno imenovanog ravnatelja, ali mislim da je vršiteljica dužnosti uspjela upravljati agencijom na najbolji mogući način. Ja se nadam da će novi ravnatelj ili ravnateljica nakon imenovanja do kojeg bi trebalo doći u proljeće ove godine nastaviti raditi na isti način. Također mi je jako drago što ćemo mi kao odbor Envi u rujnu e, u sklopu naše misije posjetiti ECDC kako bismo iz prve ruke vidjeli e, kakva je situacija na terenu. Imam jedno pitanje koje je zapravo od ključne važnosti. Kao što sam ranije rekla, e, raspravljat ćemo o virusu Zika tijekom poslijepodneva, to je na dnevnom redu no željela bih postaviti sljedeće pitanje vršiteljici dužnosti ravnateljice. Možete li kratko opisati kako se ECDC priprema za potencijalni rizik e, vezan uz pojavu ovog virusa i potencijalno širenje u Europi? Dakle, kakav sustav zaštite zapravo imamo? Hvala lijepa. Sada gospođa Kavezon Rujić. Hvala lijepa. Željela bih na početku samo zahvaliti e, radu koji radi ECDC. Mislim da oni rade zaista sjajan posao. E, rekli ste, govorili ste o nečemu što radite. E, I htjela bih reći nešto u vezi s tuberkulozom i HIVom. om Željela bih znati vaše mišljenje o mogućnosti u Europskoj uniji, a u koordinaciji ECDC-a, da imamo jedan, imamo li jedan plan za iskorjenjivanje hepatitisa C? Znate da ova bolest ima strašne posljedice i ima li nekakvi lijek e, koji može izliječiti barem 90% slučajeva? Možemo li eliminirati virus? i s obzirom na strašne posljedice ove bolesti trebalo bi imati plan. A komisija ECDC bi e, najbolje mogle koordinirati takav plan. Znate da e, pacijenti s, tim, s tom bolešću su 25% e, pacijenata i da bi trebalo najprije diagnosticirati sve ljude koji su zaraženi i imati određeni protokol za prevenciju i liječenje. Znamo da je to teško, suočavamo se sa situacijom da je medicina pod velikim pritiskom, međutim u Europskoj uniji možda možemo koordinirati i dobiti jedno kvalitetno rješenje. Mislim da je to uloga komisije. To je jedna bolest koja bi mogla nestati, a i trebamo plan da je iskorijenimo. A što se tiče virusa Zika, smatram da on može biti prijetnja nekima, ne znamo što će se dogoditi, ali stvari u tome da moramo biti spremni. Nema lijeka, nema ni e, cijepljenja i cijepiva, a vjerojatno ga nećemo ni dobiti na vrijeme za ljeto i zato moramo razmišljati i o insekticidima koji bi opet mogli utjecati na ljudsko zdravlje i zato trebamo konkretan protokol da se toga riješimo. A isto tako nas e, brine drugi načini prijenosa kao što je prijenos putem, prijenos putem seksa i slično. I zato bi trebali vjerojatno imati i stručni odbor koji bi se bavio zaraznim bolestima i specijaliziranim liječnicima koji se bave zaraznim bolestima koji bi mogao sve to razmotriti. Hvala, gospodin Favija. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala i vama gospođo ravnateljice što ste ovdje s nama i hvala na sjajnom radu koji centar provodi i mi naravno slijedimo taj rad. E, gospođo e, ravnateljice, prošle godine, 2015. rekli ste, bila je godina ebole. Ove godine je godina zike, nažalost. Ja predlažem jedno usmeno e, ispitivanje ovdje u Europskom parlamentu vezano za ovo. Želio sam postaviti određena pitanja vezana upravo za tu bolest. Ali želim i nešto reći u vezi s onim što je rekla kolegica, e, vezano za e, cijepiva za hepatitis C. Oni su, ta cijepiva su užasno skupa u Europskoj uniji i moramo naći neki mehanizam, bilo koji mehanizam, kako e, bi se smanjilo opterećenje za pacijente. Krenimo sada na ziku i na pitanja koja sam želio postaviti. Počnemo sa sljedećim. koje bi bile najučinkovitije metode kako bismo e, napredovali na, e, u najpogođenijim zonama kao što je Brazil, Venezuela, Kolumbija. E, to je područje gdje je ta bolest endemična bolest. Isto tako želio sam reći još jednu stvar. Regionalna vlada Madeire u Portugalu već deset godina slijedi sensibilizaciju i e, i e, e, borbu protiv ovog komarca Edus aegyptis koji je zapravo komarac koji prenosi tu bolest. Želio sam znati da li je CDC i europske institucije zaista mogu podržati ove, vlasti Madeire sa svojim znanjima u tom sektoru kako bi se zajednički borili protiv ovog izvora zaraze u Europi ja sam vidio da područja koja su endemična, gdje se širi ta bolest, je u stvari e, dio e, Europe, ali Madeira nije dio te mape. Međutim, e, Madeira se nalazi u zoni koja prolazi iz afričkog kontinenta na južnoamerički kontinent. Prošlog tjedna, a to ću, tu ću zaključiti, poslušali smo Jednoga predstavnika OMS-a. Nažalost, nismo mogli e, postavljati pitanja, ali on je govorio o toj situaciji. Govorili smo o potrebi da e, se koordinirano potrudimo. Europski centar ECDC je li je već predvidio nekakve planove kako bi kontaktirao sa raznim istraživačima, znanstvenicima, profesionalcima vezano za zdravstvo. E, vi ste isto tako spomenuli i e, pristupne zemlje i treće zemlje, ali nisam vidio da ste spomenuli ove zemlje, Brazil, Venezuelu i Kolumbiju. Mislim ali naravno ne želim se miješati na način kako funkcionira centar. Međutim, ove zemlje bi mogle biti ove zemlje, pridružene zemlje bi se mogle pridružiti i trebalo bi ih klasificirati prema endemskim bolestima, recimo bolest Zika i na razini rada. Mislim da vaš e, centar ECDC se treba koordinirati sa medicinskim centrima koji se bave s tim problemima upravo u tim zemljama. Osim toga želio bih znati postoji li interes, mislim da postoji, da ovaj centar bude u kontaktu sa raznim znanstvenicama, znanstvenicima s obzirom na znanja koje su mogli dobiti ti stručnjaci tijekom godina. Želio sam isto tako nešto izjaviti, ovo nije pitanje, a to je vezano za studijski e, centar e, za e, brazilske i argentinske zdravstvene studije, Vezano za cikloprufen, koji bi još mogao biti jedan od razloga mikrocefalije kod, kod Isto tako kada se radi o otpornosti na antibakterijske lijekove, još uvijek nema znanstvenih dokaza, ali ne smijemo e, uopće e, zanemariti tak, takvu pretpostavku. Hvala lijepa. Également, euh, Madame la Hvala gospodine predsjedatelju. Gospođo ravnateljice, hvala vam na izlaganju. Ja bih zapravo s vama željela porazgovarati o jednoj temi koja je doista zabrinjavajuća. Naime, to je pretjerano korištenje antibiotika i u humanoj uporabi i u liječenju životinja. To naravno dovodi do antimikrobnog E, efekta, drugim riječima rezistencije na antibiotike i upravo zbog toga imamo i do 10.000 smrtnih slučajeva godišnje više. Oprezno korištenje antimikrobnih lijekova u humanoj medicini izuzetno je važno. Europska komisija je upravo zato e, izdala čitav niz savjeta. Za Preporučuje se nekorištenje antimikrobnih lijekova, odnosno zabranjuje se njihovo korištenje e, tijekom razdoblja od pet godina. Uskoro će prestati važiti ta zabrana, situacija je i dalje vrlo zabrinjavajuća. Također EFSA i OECD C su u veljači objavili izvješće prema kojem se može vidjeti da Campylobacter pylori zapravo predstavlja e, jednu od bakterija koja je zaista vrlo otporna na ciprofloksacin, a radi se o antimikrobnom lijeku koji se koristi za liječenje velikog broja infekcija kod ljudi. Također bakterije u rodu salmonela također su multirezistentne na čitav niz lijekova koji se trenutačno redovito propisuju u Europi. Kada pogledamo e, kakva je situacija, što biste nam mogli reći s obzirom na vaša stručna znanja? Hoćemo li moći reći na kraju priče da je ono što smo postigli mjerama donesenim u proteklih 15 godina u Europi zadovoljavajuće ili nezadovoljavajuće? Hvala lijepa, gospođa Šanamon. Hvala lijepa, hvala lijepa ravnateljice, ja sam ovdje. Dakle, hvala lijepa ravnateljici što nam je e, dala to izlaganje. Vaš rad je izuzetno važan i zato bismo željeli pratiti što se događa. Znamo da ćemo morati razgovarati o virusu Zika. Međutim, pitanje nije vezano toliko uz to, već je vezano za antimikrobnu e, otpornost. Znamo da imamo tih 25 tisuća evropljana godišnje koji umiru jer e, ne mogu biti liječeni zbog e, antimikrobne otpornosti. Da li se, kada to pogledamo po zemljama, gdje su stvari najgore, u kojoj zemlji? Možete li nam dati odgovor na ovo pitanje? Iako se radi o smanjenju e, zlouporabe antibiotika koja se događa u svijetu, do koje mjere je ECDC uključen u globalnu suradnju e, u smislu takvog e, napora prema antimikrobnom otpornosti? Hvala lijepa. Prije nego što dam riječ izvršnoj ravnateljici da odgovori, želim poslušati i predstavnika Europskog e, parlamenta, gospodina Šebesa. Izvolite. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju što ste mi dali ovu mogućnost da nešto kažem. Kao prvo želim zahvaliti e, vršiteljici dužnosti, e, gospođi Aman, što je premostila ovo teško razdoblje koje smo imali prošle godine, kada nismo imali ravnatelja i ona je jako dobro obavila taj posao i zahvaljujem parlamentu treba znati. Imam nekoliko stvari koje želim naglasiti. Gospođe, kao gospođa Andreja Amon već spomenula, mislim da kriza ebole i način na koji je ECDC e, djelovao zajedno sa komisijom i svjetskom zdravstvenom organizacijom pokazuje koliko je važno imati tu međunarodnu suradnju. Mislim da je ona bila dosta pozitivna, čak i kada i glavni razlog za, e, za e, jačanje te suradnje bio u jeziku, jer kao što je rekla gospođa Amon, imali smo jako veliku potrebu za stručnjake koji govore francuske, francuski na terenu. I zato želim naglasiti da ova suradnja zaista dobro funkcionira. Isto to je i za e, odluku, vrijedi za odluku 1082 e, e, koja je stupila na snagu prije godinu dana. Vodila se rasprava o tome koja je uloga ECDC-a u odnosu na odbor za zdravstvenu sigurnost u situacijama nužde. I to pokazuje da odluka dobro funkcionira i da suradnja između ECDC-a i komisije i država članica se poboljšala. Što se tiče sukoba interesa, to je nešto što je e, spomenuo jedan zastupnik. Tu smo napravili nekoliko dobrih e, koraka naprijed e, i to postaje dosta sofisticirana, teška metoda, međutim što se tiče aktivnosti, mi smo zadovoljni što je to važno pitanje za parlament i to se dobro rješava. I posljednje je moja napomena vezana za interes parlamenta vezano za e, pitanje otpornosti na antibiotike, što je jedno od najvećih prijetnji zdravlju. Zadovoljan sam sam sa potporom e, kolega i kolegica danas i naše izvjestiteljice da e, ovo pitanje mora biti na vrhu popisa aktivnosti, a zahvalan sam i prethodnom radu ovoga parlamenta koji je prošle godine izradio jedno sveobuhvatno izvješće o otpornosti na antibiotike, počevši od e, malih e, pojedinosti do velikih politika, uključujući i međunarodnu suradnju sa Sjedinjenim državama i sa e, ostalima. Zato se sada radujemo da ćemo imati novog ravnatelja za dva ili tri mjeseca i koliko sam čuo rasporeda gospođe Amon da ćemo do kraja godine imati vrlo potrebne nove moderne prostore. I hvala što ste me poslušali. Hvala. Sada dajem riječ e, izvršnoj direktorici ECDC-a da odgovori. Da, hvala vam lijepa na vašim zanimljivim pitanjima. Ja sam ih malo e, kategorizirala kako bih e, po temama odgovarala na pitanja. Ziku ću ostaviti za kraj, jer ako e, nemam više vremena, onda imamo raspravu kasnije, pa ako sada ne dotaknem se Zike, možemo o tome kasnije. Započet ću sa hepatitisom C. Mislim da ste potpuno u pravu. Radi se o vrlo ozbiljnoj bolesti. I tek sada sa lijekom koji je na raspolaganju imamo mogućnost da se uopće pozabavimo tom bolešću i da imamo manje utopijsku ideju da je potpuno iskorijenimo. Još uvijek nismo tu stigli. Kao što ste rekli, moramo započeti od samog početka nemamo baš jako dobar pregled e, ljudi koji su pogođeni tom bolesti jer dijagnostika nije laka. I ono što sada pokušavamo u suradnji s kolegama u državama članicama je da uspostavimo e, uspostavimo jedno podrobno praćenje kako bismo znali o čemu govorimo. Dio toga će biti e, poboljšati e, mehanizam dijagnostike, a isto tako omogućiti svima koji su pogođeni da dobiju dijagnozu i liječenje. Jer kao što ste vjerojatno svjesni, e, omjer ljudi koji je pogođen hepatitisom C, to nisu oni koji imaju dobrog pristupa zdravstvenoj skrbi. I u tom smislu smo sada u procesu razvoja e, toga da vidimo do kuda možemo stići kada se radi o hepatitisu C. Što se tiče ostalih pitanja vezanih e, za otpornost, na antimikrobnu otpornost, Zaista je istina da otpornost na antimikrobike i korištenje antibiotika u veterinarskom sektoru je vrlo važna sastavnica cijelog ovoga pitanja. I zbog toga e, ta fraza One Health, jedno zdravlje je važna u ovom kontekstu i treba je zaista provoditi došlo je do e, procjene akcijskog plana Europske unije i možda bi komisija željela nešto dodati. I rezultati te evaluacije bili su da je mnogo postignuto. Međutim, još nismo stigli tamo gdje trebamo stići. Još uvijek moramo e, ojačati ovaj pristup e, jednog zdravlja, još uvijek moramo podržati države članice kako bi bolje pratile to pitanje, posebno kada se radi o ovim e, novim otpornostima, kao što je karbakenemis, proizvodnja. I ono što treba ojačati je traženje novih alternativnih načina liječenja jer to je isto tako za sada ograničavajući faktor. Spomenuli ste, mislim da ste to bili vi, sve veću potrebu za međunarodnom suradnjom. I to je istina, jer mi zaista ovisimo o onome što rade i druge zemlje. I već mnogo godina postoji jedna e, prekoatlantska radna skupina gdje surađuju Europska unija i SAD. To je zapravo dovelo do velikih poboljšanja u usklađivanju e, programa otpornosti. Imali smo i prošle godine u listopadu jedan sastanak gdje su obje strane se dogovorile da je potrebno nastaviti i pojačati tu suradnju. Mislim da je to jako važno. Možda postoje još neka područja u svijetu gdje trebamo potražiti takvu suradnju, posebno trebamo je potražiti u Aziji. To je negdje na našem radaru. Sada se vraćam na virus Zike. Iako i kasnije imamo vremena, pitanje vezano za ono što treba učiniti kako bi se pripremili za moguće širenje tog virusa u Europskoj uniji. Kao što sam rekla, naše aktivnosti u ovom trenutku su više usredotočene na putnike i putnike koji se vraćaju iz tih zemalja. Međutim, s obzirom da nam brzo dolazi topla sezona u Europu, moramo isto tako biti svjesni da e, postoji taj, e, ti vektori. Žao mi je što se ne pokazuje Madeira, ali nismo zaboravili na to jer se sjećamo i na izbijanje te bolesti prošle godine, pa znamo da je Madeira jedna od e, ranjivih područja u Europi. Dakle, to su područja gdje moramo uspostaviti jedan sustav praćenja kako bismo zaista mogli otkriti i za ljude, ali i za komarce zato što u ovom trenutku u e, Sjevernoj Južnoj Americi radi se o Edus Egyptus koji, e, koji e, prenosi tu bolest, a u Europi to imamo u Madeiri i nekim područjima oko Crnog mora. E, u drugim područjima imamo alopiktus koji može isto tako prenositi virus. Pa pre, pre, postavljamo da su ta područja isto tako rizična područja. Imamo e, mrežu entimologa, to je stručnjaka za ove, upravo za ove komarce, koji redovito prate kretanja komaraca i pripremamo se kako oni možu provjeriti i virus zike u tim komarcima kako bismo vidjeli e, je li zaista taj virus prisutan u tim komarcima. Dakle, to je jedno područje, praćenje komaraca, ali isto praćenje ljudi. Mnoga područja koja su tamo crvenom i žutom bojom označena imaju iskustva e, baviti se sa bolestima e, koje prenose komarce, jer su imali i druge bolesti, denge i čikumbunija. Dakle, oni su već e, u jednom dobrom položaju da to prate međutim još uvijek moramo vidjeti što trebamo ojačati kako bismo se zaista pripremili. I sada je to dobra prilika, jer još uvijek imamo par tjedana kada možemo uspostaviti te sustave kako bi oni dobro funkcionirali. Mogu li dalje? Onda što se tiče insekticida, to nije naše područje stručnosti, međutim mi surađujemo sa stručnjacima i kasnije kada ćemo razmjenjivati mišljenja, možda Svjetska zdravstvena organizacija može e, više nešto o tome reći. Hvala lijepo mislim da sam pokrila sva pitanja. Hvala, hvala što ste došli, te također i na prezentaciji odgovorima. Sada možemo preći na sljedeću točku našeg dnevnog reda, a to je izvješće o implementaciji direktive o energetskoj učinkovitosti. Kao što znate, ovo je e, prvo rasprava o nacrtu mišljenja upućenom odboru za industriju i istraživanje energetiku. Sve dajem izvješće Peteru Lizelu. Hvala. Hvala. Riječ je o energetskoj učinkovitosti. To je vrlo važna tema nakon potpisa sporazuma iz Pariza. Energetska učinkovitost je vrlo učinkovita mjera kada je riječ o postizanju Um, ciljeva za um, smanjenje klimatskih promjena. mi smo se trebali baviti ovim problemom energetske učinkovitosti. Međutim, naš je problem da smo vrlo ovisni o uvozu um, energije i zapravo nitko ne može reći na koji način će se razvijati cijena nafte. Nije vjerojatno da će se cijena nafte smanjivati, jer sam pročitao da trenutačno se manje ulaže u pokazuju novih izvora nafte, pa će stoga cijene nafte poraste. Međutim, imali smo uvoz od 375 milijarde, u vrijednosti 375 milijarde eura. E sada, Imajući na umu e, političke događaje o kojima se raspravlja u, EU, Europskoj uniji, e, dakle, s jedne strane e, proračunski deficit i gospodarska kriza u Grčkoj, 381 milijarda eura. Dakle, ovisenost o Eh, uvozu energije eh, izraženo u eurima je veća od zaduženosti Grčke, eh, potom 361 hm, milijarda eura toliko iznosi nas dakle, vrijednost automobilske industrije je najveći zemalja članica Europske unije. To je također iznos usporediv sa vrijednošću uvezene energije stoka. Trebali bismo se riješiti ovisnosti o uvozu energije gospodinu Putinu e, time što ćemo razvijati novu energetsku tehnologiju, tako će taj novac ostati u Europskoj uniji pridoniti razvijanju naše industrije. Zašto to moramo činiti za, zajedno zajedničkim snagama. Mogli smo reći svaka zemlja članica može to poduzimati sama. Međutim, mi zalažemo se za koordinirani pristup. Cilj je staviti na tržište energetske učinkovite proizvode. To je cilj koji možemo postići zajedno, jer sve što u Europskoj uniji činimo e, za udruženo omogućava da na obuhvatimo celokupno tržište, jedinstveno tržište Europske unije sa svim e, stanovnicima. Time možemo smanjiti troškove proizvodnje. Što je tržište veće, to su niži troškove proizvodnje. I stoga nam treba koordinirani pristup a ne da e, ovdje moramo regulirati svaki detalj. Direktiva koja je donesena 2012. godine, po mom mišljenju, je dobar pristup i ne želimo sada raspravljati o tome što se želimo napraviti drugačije, nego želimo postupati na temelju direktiva o energetskoj učinkovitosti iz 2012. godine. Problem je u tome što ta direktiva nije dobro provedena u četiri zemlje članice. Mislimo da tu Europska komisija mora um, sada postup, um, pokrenuti postupke protiv uh, kršenja odredaba iz ugovora, um, a uh, podjednako tako publicirati i javno govoriti i o onome što je dobro postignuto u drugim zemljama. E, tamo gdje postoje dobre primjene i provedbe onoga što je sadržano u pojedinim člancima ove direktive. Najveći problem koji, s kojim se suočavamo u okviru direktive jest po mom mišljenju sljedeći. Određene mjere e, će biti na snazi do 2020. godine. Dakle, direktiva je donesena 2012. a mjere će biti na snazi do 2020. godine. E, to može sada i razumljivo zašto određene zemlje članice sada e, su pa sporo u provedbi jer kažu pa vrijedi onako samo do 2020. godine. S druge pak strane imamo mjeri odredbe koje vrijede neograničeno. E, dobro, ono što sada stoji u direktivi to možemo promijeniti, prilagoditi, ali određeni elementi najstačalno nisu vremenski ograničeni, ali određene mjere ove direktive važeće su samo 2020. 20. godine. Ne poduzmemo li ništa, a onda te mjere će više neće biti na snazi. Trebali smo tu uzeti, um, se određene uzore iz druge branže. Ove mjere produžite da budu na snazi do 2030. ili nakon uh, razdoblja 2030. godine. Kako bi bilo jasno da je ovdje riječ o dugoročnom instrumentu energetske politike Europske unije. Kao drugo, postojeće rupe moramo ukloniti. Cenije kolega, vjerojatno ćemo reći, moći reći više o tome ili to, na to ukazati u prijedlozima izmjene. E, triolog 2012. godine bili smo prisiljeni prihvatiti zahtjev da se mjere koje će biti na snazi 2020. godine E, primjenjuju u skladu sa ciljem direktive, pogotovo u odnosu na članak sedmi. To je posebno pervesno jer mm, ako kažemo nakon 2020. godine ništa to ne verijeti, nemamo direktive na učinkovitosti, ali ono što se čini 2018. bit će prihvatljivo i nakon 2020. godine. Dakle, tu mm, predviđene mjere za predviđene mjere moramo imati i e, učinkovitost e, koja slijedi od ne nakon nekoliko godina. Potom, Nekoliko riječi o cilju. Većina je zna komisija i vijeć su postavili cilj od 7, od 17,5%, a parlament od 40,5%. Iako smo Eh, jedva pokupili, eh, prikupili dakle, većinu. Ovi postavljeni ovih eh, rezultata temelji se na analizama, dakle, u energetsku učinkovitost se ne smije ulagati više nego što se dobiva kroz energetsku učinkovitost. Komisija komisija je rekla da je, se može postići tek 27%. Ja sam se bavio znanošću, znam da su znanstvenici također ljudi koji se razlikuju, međutim, ako uzmemo ovdje 27% i 40%, onda je to velika razlika. Europska komisija u svojim izračunima u 2014. godini primijenila vrlo visoku diskontnu stopu od 17,5%. Diskontna stopa kaže da se nešto što bi trebalo biti troškovno učinkovito neće funkcionirati jer postoje određene barijere i rizici. E sada, to se ne može sada u potpunosti 100% izbjeći, jer ako kupite novi energetski učinkovit hladenjak, a on se pokvari, onda ne možete zapravo postići ono što ste željeli. Međutim, kako su došli i 17,5% za diskontnu stopu? Pogotovo ako istovremeno uzmete u obzir da ista opća uprava za energetiku e, je dakle, rizik za energetske investicije u Iraku ocijenila sa 15%. E, dakle, dakle, ulaganje u energetsku učinkovitost u Europskoj uniji jest riskantnije nego ulaganje u nove izvore i e, nova crpilišta nafte u Iraku. I mislim da na tome moramo poraditi. Komisija upravo radi na tome da se ova diskontna stopa realistično prilagodi. To onda ćemo imati i druga, druge brojke. Time dolazim do još jedne vrlo važne točke. Naime, sve barijere, odnosno sve ono što odvraća ljude od ulakanja u energetsku učinkovitost su znane, jer postoji oni koji bi htjeli kupiti energetski učinkovit automobil ili napraviti termoizolaciju na kuća, ali ne mogu dobiti kredit, niti imaju druge izvore financiranja. E sada, drugo pitanje, jeste li svi um, um, majstori uistinu dobro kvalificirani? Na to ne možemo sad odgovoriti mi kao političari, u ovom trenutku to je malo teško, a onda možemo, ali možemo početi od toga da za 2030. godine ne, taj problem neće moći riješiti. Ali upravo je to naš e, zadatak. Ako postoji problem u obrazovanju, problem u pristupu e, financijskim iz, e, izvorima financiranja, onda je naš zadatak da počinimo sve kako bi se te barijere uklonile i kako bi se mogla napraviti, da omogućiti pristup najboljoj tehnologiji tehnologije. kao ova stopa, diskontna stopa e, se treba realistično postaviti, sad ćemo vidjeti koju ćemo brojku imati. Smatram da nema smisla e, da ponovimo naš zahtjev od 40%. Dakle, tu odluku, e, odluka je na većinom, ali nemamo nikakvu šansu da vijeće ministara uvjerimo u tu stopu. Stoga bi bilo vrlo važno da um, djelujemo na temelju realističnih izračuna, da imamo novu diskutnu stopu koju možemo zastupati u Europskom parlamentu, i onda razgovarati sa komisijom i vijećem ministara. Dakle, ključni element ove direktive jeste članak sedmi i stoga mi da to treba biti i ključni elementi novog prijedloga komisije. Time se potiče zemlje članice da e, postoje pokrenu inicijative da se godišnje uštedi 1,5% energije. U tekstu direktive to stoji da je to obveza uštede energije, energy saving obligation. Mislim da taj pojam um, navodi na zavodu jer ovdje moramo uh, tu moramo oprezno razmatrati. Ovo zvuče kao da svi imamo obvezu da štedimo energiju. Da će netko doći reći ne, ne smiješ kupiti e, veliki automobil, ne smiješ gledati kuću već od određenog propisanog standarda. Međutim, to nije pristup koji mi ovdje želimo odabrati, nego mi želimo ponajprije e, raditi kroz poticaje za povećanje energetske učinkovitosti. I to je zapravo ono što stoji i u članku. Članak kaže da um, energetski operateri ili zemlje članice ili moraju donijeti odluku o pružanju programe potpore um, građanima i Mm, ili srednjim malim poduzećima. Dakle, svi koji žele štediti energiju imaju pravo na potporu. E, ja bih e, predložio promjenu ovoga članka, dakle da ovdje imamo sustav, za programe potpore uštede energije, E, kako ne bi nastali oni nesporazumi koji mogu proizaći iz teksta kako je trenutačno formulirani. Hvala na pažnje i zahvaljujem e, svim izvjestiteljima. Hvala. A sada gospoda Luiz. Hvala e, gospodine predsjedatelju. Ovo mišljenje treba sagledati svakako i sa E, revizijom direktive od strane Europske komisije. I ovo što vi čujemo zapravo nije do, najbolja vijest. Ne može se zajamčiti da postizanje um, energetske učinkovitosti od 20%. Naravno, to je loša vijest poneprije ako tamo i analiziramo koji su e, tu uzroci, o kojim uzrocima je riječ. Mora se poduzeti dodatni napor, to je sasvim jasno, i moram se sve ovo sagledati i u kontekstu razvoja gospodarstva. E, Možemo bi vidjeli na kraju postotak bude puno niži. Na druge strane imamo e, smanjene cijene e, sirove nafte. I tu bi nam možda trebala nešto drugačija strategija za postizanje energetske učinkovitosti. No, to što mislim da moramo ostati optimistični jer mm, mm, iz svega ovoga smo naučili da se mnogo toga može promijeniti i mm, Naravno, mi se slažemo s ovim prijedlogom cilja od 40% i slažem s time da e, zemlje članice moraju se potruditi da postignu taj cilj te da poboljšaju uvjete za ulaganje. Na taj način se ciljevi mogu i postići. Mislimo da je vrlo važno da se poboljša kvaliteta same strategije i da nema nikakvih prekida u provođenju strategije. Moramo se koncentrirati na sektor izgradnje stanova, međutim ne smijemo zaboraviti ni područja kao što su transport, prijevoz i njih moramo uzeti u obzir. Dakle, s jedne strane građevinski sektor. Tu su zemlje članice poduzele odgovarajuće mjere kada je riječ o renoviranju e, zgrada. Međutim, moramo uzeti u, e, u obzir e, razna područja e, građevinskog sektora, ne samo javne zgrade, nego i privatne kuće. Energetska učinkovitost mora biti jasan cilj, međutim potrebni su nam kriteriji za mjerenje provedbe i u tom kontekstu moramo se poduzeti dodatne aktivnosti kako bi to bilo jasno i vrlo je važno da preporuka za poduzeća se također i provede i pritom se mora zajamčiti provedba mjera i pridržavanje zadanih normi. Naravno, svi imamo obvezu da damo svoj doprinos i stoga moramo jačati svijest stanovništva. Pogotovo kada je e, riječ o energiji i en... E, tu i potrošači moraju promijeniti svoje stavište. Važne su informacije, važne su financijski poticaj kako bi se mjere provele, kako bi se zgrade i kuće na odgovarajući način adaptirale. Ono što je važno jesu mjere edukacija, mjere obrazovanja kako bi se planovi, ali i direktiva mogu provesti u zemljama članicama. Elektroinstalateri moraju imati adekvatno obrazovanje e, kako bi mogli obavljati svoj posao. Hvala. Evo, uistinu divna prilika, ali pred nama je još puno posla. Hvala. Moram vas podsjetiti da ćemo u u 12.40 e, prestaje prijevoda. Sada gospodin Duncan. Hvala gospodine predsjedavatelju. Evo, bit ću kratak. E, jednostavnost vodi do učinkovitosti i ja sam uvjerena da će gospodin Lisa upravo nas povesti na putu ka uspjehu. I uh, učinkovitost je vrlo važna, važno je da imamo veću fleksibilnost i stoka. pozdravljam um, sve što je izvjestitelj poduzeo po tom pitanju. E, dakle, i radujem se da, ćemo moći da se svoj doprinos. Subsidijarnost mora biti te, ključno svega ovoga sve članaka 7 jeste fokus i obveza energetska učinkovitost, te također i ciljevi za 2020. godinu. Uistinu radujem se suradnje sa gospodinom Listom i dobrim rezultatima. Hvala. Hvala, gospodin Farija. E, u projetu. E, e. Hvala lijepa. Želim zahvaliti gospodinu Lizau na obavljenom poslu i želimo zahvaliti na tome što nam je bio dostupan za suradnju, kao što su rekli moji kolege prije mene. Pitanje energetske učinkovesti vjerojatno je je nešto što je ključno u raspravi o potrebi za energijom. Često se govori o nečišćenju, emisiji CO2, klimatskim promjenama, ali energetska učinkovitost uvijek se spominje u tom konekstu, kontekstu kao nekakvo rješenje za sve. I ne samo da će riješiti prethodne probleme, već isto tako bi trebala utjecati i na gospodarski program i na razinu inovacije. Moramo međutim imati na umu da je energetska učinkovitost nešto što može uistinu omogućiti da se određene stvari pomaknu s mjesta, da se primjerice otvore radna mjesta. I to na način da ju se realizira kako treba. Upravo zato želim reći da se slažem sa velikim dijelom aspekata koje je Peter Lize u svojem nacrtu izvješća e, iznio. Posebice mislim da treba spomenuti e, te rupe koje manjkavosti koje postoje u postojećoj direktivi i koje zapravo ne omogućuju da se ostvare e, stvarne uštede u smislu potrošnje energije, da se ne ostvare, e, koje omogućuju zapravo da e, određeni ciljevi poput, na primjer, smanjenja određenih emisija, viših korištenja novih resursa se ne mogu ostvariti. Zato mislim da zaista treba pojačati razinu ambicije. Treća stvar koju želim reći, mislim da trebamo brže prenijeti stvari iz teorije u praksu. Mnogo brže nego što se to čini danas. I upravo zato treba nam kontinuirano raditi na stvarima koje smo dogovorili. Možemo vidjeti da se naše aspiracije, naše težnje za 2030. godinu pomalo mijenjaju slijedom dogovora koji je postignut u Parizu. On je govorio također i o postocima, dakle govorio od onih 40% i o ostalim vrlo važnim postocima i upravo zato mislim da se treba usredotočiti na to pitanje i stvariti, staviti stvari u novu perspektivu za razdoblje od 2030. do 2050. Ulaganje u projekte energetske učinkovitosti davanje informacija, podizanje razine svijesti, kako građana, tako i poduzeća, sve to što ide u smjeru energetske učinkovitosti. Isto tako, ova direktiva ima čitav niz utjecaja i u području nekretnina, e, općenito stanovanja ako gledamo. Može im vrlo pozitivno djelovati zapravo na čitav niz elemenata samo koji se primjenjuje na odgovarajući način. Ne smijemo e, nikako dozvoliti da dođe do asimetrične situacije između država članica. Rekli bismo da je zapravo područje stanogradnje najvažnije. A e, to je naravno izravno povezano i sa javnom nabavom, što je tema koja je također spomenuta. Vrlo je važno da cijela javna uprava bude adekvatno pokrivena. Evo uskoro ću završiti. Vrlo je važno da uzmemo u obzir mogućnost dinamičnog korištenja projekata e, kredita E, i jamstava posebice za mala i srednje poduzeća. Kada govorimo, evo sad ću završiti gospodine predsjedatelju, kada se govori o osobama koje nemaju na raspolaganju dovoljno dohodka da krenu u prilagodbu svojega doma ili slično, također treba omogućiti adekvatna rješenja. Hvala. Gospođa Konečna. Hvala, ja ću biti kratka. Željela bih samo zatvariti gospodinu Lizeu, izvjestitelju. Zato što se svi možemo složiti da se zapravo radi o pitanju koje je tjesno povezano sa energetskim označavanjem. E, o tome smo opšeno raspravljali prošli tjedan. Sve su to stvari koje su važne za uštedu energije, ali isto tako i zaštitu okoliša. I upravo zato Drago mi je što mogu toliko pozornosti posvetiti ovim pitanjima, što možemo razgovarati i sa državama članicama i sa našim građanima i pozvati ih na suradnju. Mislim da je također vrlo zanimljivo vidjeti e, koji su projekti na kojima bi se u tom smislu zaista dobio najveći povrat na uloženo. Naše ambicije su dosta velike, imamo vrlo ambiciozne ciljeve i mislim da to nije loše. Činjenica je međutim da nećemo doseći naše ciljeve za u razdoblju do 2020. godine. Razlog tome je to što države članice nisu u potpunosti uspjele prenijeti direktivu. Ja mislim da možda nije dobra ideja kretati sa postavljanjem još i viših ciljeva dok ovi nisu ispunjeni, jer ćemo za nekoliko godina samo moći ponovno konstatirati da države članice još uvijek nisu ispunile svoje ciljeve koje su se zadale ranije. Mislim da stoga treba pronaći nekakve instrumente da države članice primjerice mogu e, običnim građanima dati nekakve poticaje, da ih mogu potaknuti na to da čine ono što pomaže energetskoj učinkovitosti. Mislim da nije toliko važno razgovarati o postotnim bodovima i stopama. Mislim da trebamo razgovarati o konkretnim koracima kako motivirati mala i srednja poduzeća i obične građane kako bi svi oni bili spremni a kasnije i u stanju surađivati u tom području. Dozvolite da s vama podijelim jedan prilično jedinstven primjer u Srednjoj Europi. To je primjer iz Češke. U Češkoj vlada potiče podizanje razine svijesti i nastoji izdvojiti ljude koji su zainteresirani za programe e, koji su usmjereni na uštedu energiju. E, sada je zapravo već u e, drugom krugu u primjeni e, program koji se zove Green Light i koji za cilj ima pojačavanje energetske učinkovitosti zgrada. Isto tako, potiče se gradnja novih zgrada koje su ekološki prihvatljivije i koje imaju nisku razinu emisija. Ljudi se mogu primjerice prijaviti za subvencije, mogu zatražiti e, primjerice e, pomoć da kupe novi bojler koji je ekološki prihvatljiviji, mogu e, zatražiti da se instalira infrastruktura koja će smanjiti potrošnju energije u njihovoj kući mogu također e, tražiti određena sredstva e, koja će kasnije iskoristiti za poboljšanje izolacije zgrada. Zahvaljujući motiviranju ljudi uspjeli smo poboljšati situaciju, a oni još uz to dobivaju i određenu pomoć. Jer mislim da ako samo pišete brojke na papiru, to ne mijenja puno na stvari. Hvala lijepa, gospodin Škrlec. biti kratak i jasan. E, pozdravljam e, prijedlog izvješća od izvjestitelja. Smatram da je on istaknuo vrlo važne, e, veliku važnost ovog energetske učinkovitosti u postizanju klimatsko-energetskih ciljeva Europske unije i da bi trebali naravno biti u tome ambiciozniji. Ono što bi ja naglasio je da zapravo potpuno se slažem sa točkom 3 gdje je on ustanovio da zapravo bez obzira na neke pozitivne pomake u državama članicama zbog loše provedbe e, implementacije direktive, znači još uvijek imamo e, kočenje da se ostvari puni potencijal energetske učinkovitosti i nažalost to nam pokazuju brojke jer po dosadašnjoj procjeni Europska unija će do 2020. dostići tek 17,6% umjesto planiranih 20% prema planu 2020-2020. E, energetska učinkovitost se nažalost ne primjenjuje u državama članicama kao dugoročna i učinkovita mjera za borbu protiv energetskog siromaštva i prevenciju protiv energetskog siromaštva, nego se zapravo koriste ostale neučinkovite socijalne mjere poput vouchera, koje na neodgovarajući način zapravo provedbu energetske učinkovitosti odgađaju za budućnost. E, kad se tiče e, građana i, i poduzetništva, ja bih tu skrenuo pažnju na dva članka koja nisu spomenuta, za članak 9, dakle mjerenje potrošnje energije i članak 10, znači obračun potrošnje energije, jer je smisao zapravo cijele direktive da se kroz e, osiguravanje i instalaciju pametnih brojila i individualnog mjerenja građani i motiviraju za smanjenje potrošnje energije, ali isto tako da i obračun te potrošnje energije znači, bude pravedan, a ne kao dosada da se zapravo to dijeli po nekakvim empirijskim formulama. Tu imamo problem kod električne energije jer zapravo je preslaba e, propagacija brojila, ali još veći problem se javlja kod e, obračuna toplinske energije gdje imamo primjer recimo u Hrvatskoj kako se zapravo građani penaliziraju kroz plaćanje povećanih, računa, e, uvođenjem neadekvatnih mjera poput raznolika E, e, raznolika za obračun toplinske energije koji zapravo ne e, nemaju znači, tu svrhu koja je zapravo propisana direktivom, niti direktiva propisuje da građani trebaju biti ovoga, penalizirani. Penalizirani trebaju zapravo biti oni koji isporučuju električnu, i toplinsku energiju, a nisu osigurali odgovarajuće mjere energetske učinkovitosti. ja bi još stavio neke dodatke na članak 7, recimo E, baš ovim socijalnim mjerama, znači imamo primjere da se kroz e, energetske savjetnike koji su e, kroz socijalne mjere zapošljavani i prekvalificirani pomo pomagali, odnosno mogu pomoći građanima i poduzetnicima da se prepoznaju mjere energetske učinkovitosti. Također, kroz izmjene članka 7 da se provedba energetske učinkovitosti prebaci na lokalnu i regionalnu razinu, i osigura dugoročno i stabilno financiranje projekata energetske učinkovitosti i time se zapravo mogu znatno poboljšati E, ciljevi, nacionalni ciljevi energetske učinkovitosti. E, moramo razmišljati o e, jednoj budućnosti 2030. 2050. Dakle, napraviti plan za postepeno i subvencija za fosilna goriva i usmjeriti ih u energetsku učinkovitost, jer bi tako zapravo Europska unija pokazala spremnost da je za dekarbonizaciju energetskog sektora u 2050. godini. I za kraj, mislim da nama u EU uniji nedostaje jedan sustav, odnosno platforma na kojoj bi zapravo imali razne dobre prakse na lokalnoj i regionalnoj razini i bilo bi onda to i provedba i same direktive energetske učinkovitosti puno uspješnija u državama članicama. Hvala lijepa. Thank you very much, Mr. Pedicini. Grazie Presidente, realmente... Hvala gospodine predsjedniče, ću zaista biti kratak. Na početku želim reći da je energija najbolja kada se ne koristi, zato eh, investirati u energetsku učinkovitost omogućuje Europskoj uniji da postane eh, neovisna o uvozu eh, fosilnih goriva, a isto tako da korištenje resursa se isto tako smanji. Energetska učinkovitost je instrument kako smanjiti troškove energije putem za potrošače i isto tako dati veću transparentnost što se tiče troškova energije. I zato Europska unija mora stimulirati taj sektor i postaviti si ambiciozne ciljeve kako na nacionalnom tako i na europskoj razini. Dakle, svi indikativni ciljevi na nacionalnoj e, razini pokazuju e, uštednju samo od 17,7%, i daleko smo još od e, ambicioznog e, zašt... E, od ambicioznog smanjenja potrošnje od 20%. Dakle, u ovom razdoblju 2005. do 2013. potrošnja energije je zapravo bila problem i je uzrokovala i ekonomska kriza i zato mislim da moramo uspostaviti jedan ambiciozan cilj, cilj za 2030. 40% je za nas dobar cilj i zato treba biti e, moguće ih e, je ostvariti uz pomoć nacionalnih ciljeva i samo tako ćemo potaknuti promjene koje trebamo u Europi. I zato kažem i izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni da smo spremni surađivati na ovom području sa svim e, zastup, klubovima zastupnika. Hvala gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem gospodinu Lizeu na ovom nacrtu izvješća vezano uz energetsku učinkovitost koji ističe koje se mjere ne koriste dovoljno i zbog čega mjere koje se primjenjuju vezano uz energetsku učinkovitost neće ostvariti zacrtane rezultate. Mislim da nema smisla da se čeka na nekakvo čarobno rješenje koje bi trebalo doći od država članica. Možemo vidjeti da dolazi do promjena u gospodarstvu, da dolazi do promjena u navikama potrošača koji traže konkretne mjere. S druge strane, istraživanje i razvoj trebalo bi dati svoju podršku u iznalasku novoga rješenja. Upravo zato mislim da je važno ne zaboraviti istraživanje i razvoj u povećanju energetske učinkovitosti. Mislim da moramo razmisliti o tome na koji način komercijalne banke mogu financirati projekte energetske učinkovitosti. I mislim da je važno da pogledamo na koji način rezultati inovacije vezano uz energetsku učinkovitost mogu biti prije provedeni u praksi. Mislim da bi također bilo razumno poticati e, potrošnju energije blizu mjesta proizvodnje umjesto sustava koji neprostano e, potiče preprodaju od jednoga prekupca drugome. Također mislim da je vrlo važno uzeti u obzir e, primjerice infrastrukturu za proizvodnju obnovljivih izvora energije ili neke druge oblike proizvodnje koji trenutačno ostaju na marginama. Znamo da postoje slučajevi gdje energija koju proizvode primjerice uobičajene tradicionalne elektrane bude izvezena u Švicarsku, a onda nam je se natrag e, uvozi u um, Europsku uniju kao zelenu energiju zato što je u Švicarskoj ta naša izvezena energija bila korištena u pogonima koji proizvode takozvanu zelenu energiju. Hvala, sada moramo čuti još i komisiju, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Pozdravljamo to što e, parlament priprema ovo izvješće. Zahvaljujem gospodinu Lizeu na njegovom doprinosu. Situaciju pozorno pratimo i revidiramo i sve što ste rekli bit će uzeto u obzir. Mislim da je važno istaknuti četiri pitanja kojima se bavimo e, sada vezano uz e, direktivu o energetskoj učinkovitosti kako ih ne biste promašili ili izostavili. Kao prvo radi se o ciljevima, dakle za cijeli e, raspon od 27 do 40% i zapravo nastojimo e, shvatiti učinak energetske učinkovitosti na pravi način. To je prva stvar koju činimo. Druga stvar, gospodin Lize je istaknuo članak sedmi. Također revidiramo taj članak kao i pitanje treba li proširiti njegovu provedbu za razdoblje nakon 2030. godine. Treće, E, gospodin Škrleć je spomenuo e, članke 9 i 10 vezano uz mjerenje i izdavanje računa. To je također nešto što e, trenutačno razmatramo, pa će se parlament vjerojatno vratiti na to. I e, četvrto je naravno pitanje reakcije. Vrlo je važno da među ostalim reagiramo na situaciju na tržištu i da moramo e, uključiti što je već više moguće energiju iz obnovljivih izvora energije, što se spominje i u članku 15 e, tri konačne stvari koje želim istaknuti. Gospođa Kaberzoni istaknula je učinak recesije na smanjenje potrošnje energije. Mislim da je od 2005. godine zbog učinka recesije došlo do eventualnog pada od jedne trećine u provedbi onoga što smo zacrtali u smislu potrošnje, električne, e, potrošnje energije. Nekoliko vas također je reklo da se očekuje da ovaj e, cilj od 20% neće biti ispunjen do 2020. godine. Mislim da uz adekvatne mjere to još može biti učinjeno i od toga sada ne bismo smjeli odustati. Također, 14. ožujka pripremamo konferenciju dionika koja će biti održana u sklopu ne samo direktive o energetskoj učinkovitosti i njezine e, primjene, već isto tako u sklopu propisa koji se tiču energetske učinkovite stanogradnje i veselim se zaključcima te konferencije koje ćemo podijeliti s parlamentom kao i sudjelovanju parlamenta. A sada dajem riječ Peteru Lizeu. Hvala. Hvala gospodine predsjedavatelju. Također zahvaljujem i prvoteljima koji su ostali duže. Zahvaljujem, bit kratak. Zahvaljujem kolegama i kolegama kolegicama na svim poticajima, na svim komentarima. Iz razloga što nam ovdje dovoljno vremena, osnovit ću se samo na jednu temu. Temu koju je kolega Petitini te također e, kolega Tankun su ovdje e, otvorile. Kolega Penitini rekao je da nam trebaju obvezujući ciljevi nacionalne razine... razini E, a gospodin Duncan je rekao da trebamo da sve mora biti fleksibilno. E sada, e, za, e, ja sam glasovao za izvježu od kolege Šimec gdje je parlament sa većinom rekao da žele cilj od 40% koji će se osvajati kroz nacionalnog obvezujuće ciljeva. E sada, ako ovaj parlament želi izvršiti utjecaj, onda moramo uzeti u obzir i drugačija načina razmišljanja. Gospodin Duncan zastupa mišljenje zemlje koje najbolje razumije i koje najbolje poznaje, a to je jedina Kraljevina koja se nije odlučila za obvezujuće na ciljevne nacionalnoj razine. E sada, kada govorimo o ciljevima, onda ih treba uspostaviti na temelju novih procjena učinka. To bi bio prihvatljivo kompromis. 27% to je cilj kako predluča Europska komisija, ali nećemo dobiti obvezujuće ciljeve na nacionalnoj razini. A ako se sada ova direktiva ispravno primjeni, ako se ojača članak 7, ako do, još jasnije po pokažemo da zemlje članice moraju dati poticaj, programe poticaja za uštedu energije, i građanima i malim srednjim poduzetnicima. Ono je to nešto što će nas dovesti korak naprijed, što će doprinijeti zaštiti okoliša, što će pridoniti tome da stvaranje dodane vrijednosti ostaje u našim zemljama u Europskoj uniji, a da ne odlazi u zemlje koje izvoze energiju. E, stoga na temelju e, odluka Europskog parlamenta, ali i uzimajući u obzir e, čime možemo u čime možemo uvjeriti komisiju i vijeće, nastavit ću raditi s nas, sa svim kolegama. Hvala. Evo, podsjetit ću još jednom na raspored. Do drugog ožujka možete eh, dati prijedloge izmjena na 28. aprila. Imat ćemo dakle, raspravu. Hvala vam lijepo i vidimo se danas eh, poslije podne.